Ka obavijest. Potvrđujem da će se izvanredni sastanak odbora održati i idućeg ponedjeljka na večer u Strasburu. Uskoro ćemo vam podijeliti dnevni red, dakle nacrt izvješća EGS-u, razmjena gledišta e, sa savjetodavnim tijelom za statistiku. Sada prelazimo na treću točku dnevnog e, na treću točku dnevnog reda. S nama je Mark Carney, on je guverner Engleske banke, prvi potpredsjednik Europskog odbora za sistemske rizike. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Gospodin Carney je prvi, dakle, potpredsjednik Europskog odbora za sistemske rizike od 2013. On je naslijedio tu Mary King, Dakle, tu se imamo zakonodavstvo prema kojem, dakle, potpredsjednik Europskog odbora za sistemske rizike mora predstaviti izvješće parlamentu. On je također guverner Engleske banke, on predsjeda Europskim eh, odborom i on je danas s nama, dakle, u ulozi prvog potpredsjednika Europskog odbora za sistemske rizike koji je odgovoran e, za e, bonitetnu ocjenu dakle sistemskih rizika koji bi mogli naškoditi financijskoj stabilnosti i molio bih zastupnike da se koncentriraju. Gospodin Karni odgovara Europskom parlamentu također. Tu je prevencija dakle sistemskih rizika je ključna tema za naš odbor, a također je vrlo široka tema za razgovor, te se tu mogu otvoriti brojna zanimljiva pitanja. Gospodine Kane, radujem se vašem uvodnom izlaganju. Nakon toga ćemo imati pet minuta dakle i odgovore po zastupniku. Izvolite. Dobar dan, dame i gospodo Zadovoljstvo je mi obratiti vam se kao potpredsjednik Europskog odbora za sistemske rizike. Potrebno je koordinacijsko tijelo unutar Europske unije s obzirom na jedinstvenu prirodu jedinstvenog tržišta i visoku razinu integracije. Prvo u tom smislu ESRB je zadužen za učinkovitost financijske, financijskih politika. Otvorenost evropskih zemalja članica pomaže ekonomsku dinamiku uz olakšavanje trgovanja i specijalizacije, jačanje konkurencije, hrabrenje, diversifikacije, podjele, rizika, odnosno se pomaže u ekonomiji razmjera. Otvorenost pomaže dinamizam, međutim e, jača izloženost e, naspram šokova koji dolaze izvana. To stvara potencijalnu ranjivost u našem sustavu. ESRB može pomoći u e, jačanju našeg sustava kako bismo imali koristi od naše otvorenosti prema tržištu, kako bismo smanjili rizike i tu je ESRB dao tri značajna doprinosa tijekom mog rada ovom tijelu. Prije svega mi se zalažemo za jak makrobonitetni okvir diljem Evropske unije, prije svega tu su preporuke kojima želimo ohrabriti nacionalne zakonodavce da stvore vlastite makrobonitetne, mm, makrobonitetna tijela. To se nalazi u našem priručniku koji govori o makrobonitetnoj politici u bankovnom sektoru. Tu se nalaze najbolje prakse, instrumenti, sugeriraju se pokazatelji za njihovu upotrebu, te se, e, te se navode o zakonodavni okviri. Tu to također može pomoći upravljanjem prijenosa rizika. E, SRB preporučava korištenje nečega što nazivamo soft law kako bi se e, provodile naše preporuke, kako bi se smirile e, tenzije na financijskom tržištu. Tako smo prošle godine izdali smjernice nacionalnim makrobonitetnim tijelima o tome kako, kako se pozabaviti protucikličkim e, stopama vezanim uz zaht, kapitalne zahtjeve. Makroprudencijalna politika također e, je nešto u čemu je SRB igra značajnu ulogu prije svega kada je riječ o trgovini, derivatima i obveznicama. Ove godine smo uključili i makrobonitetne zaštitu kada je riječ o jačanju našeg, e, naše financijske otpornosti u odnosu na rizike. Mi uspijemo također skupiti velik broj podataka te iste proslijediti zemljama članicama. SRB skuplja podatke, dakle, koji pokazuje da imamo protuciklička kretanja u gotovo svim zemljama članicama i da se e, smanjuje kreditni rizik. Kad je riječ o podacima EBA, utvrdili smo da važne, važne evropske banke imaju manji faktor rizika nego druga vrsta banaka. To pokazuje da imamo na snazi snažan makrobonitetni okvir. Također utvrdili smo koje su najbolje prakse, te smo utjecali na međunarodne programe kada je riječ o makrobonitetnoj perspektivi, o tome kako financijski sustavi mogu podržati dugoročan prosperitet. Primjerice u analizi solventnosti 2 proučili smo kako dugoročne investicije mogu osigurati različitost i stabilnost. Po meni, više toga se može učiniti kako bi Solventnost 2 stvorio odgovarajući okvir za dugoročne investicije. esrb može dati e, objektivne i konstruktivne makrobonitetne perspektive kao doprinos reviziji parlamenta koja će se dogoditi 2018. kada je riječ o operaciji Solventnost 2. eSRB također igra vitalnu ulogu u ocjeni novih rizika. Svi znamo da se značajno promijenila struktura financijskih sustava od kad je započela kriza. Sav neto kreditni rast vezan je uz trgovinu obveznicama. One su porasle 60% na globalnoj razini i 80% na razini Europske unije i vjerojatno će se ovi trendovi nastaviti sa razvojem unije tržišta kapitala. E SRB danas doprinosi jačanju tržišta kapitala. Prije svega zalaže se za e, razumijevanje snaga na tržištu likvidnosti, a drugo sakuplja podatke o prirodi i vrsti rizika povezanih uz djelovanje ovog tržišta. Podatke prikupljamo od svih financijskih dionika diljem Evropske unije. Trenutno analiziramo tržište kada je riječ o e, kvaliteti imovine, koje to je dio jedne šire studije koja se bavi likvidnošću prisutnom na tržištu i ovaj, ovaj ćemo posao dovršiti do sredine iduće godine. Do sad je studija pokazala da je na tržištu dovoljno likvidnih sredstava kako bi, kako bi se izdržali eventualni potresi na tržištu. U sličnoj studiji analizirali smo 143 investicijska fonda, a Engleska banka je utvrdila da u jednom danu da raspolažemo dakle sa likvidnošću koja je tri puta veća od dnevnog prometa obveznica. Ove studije SRB-a mogu nam dati da, da kako širu perspektivu na stvari. Mm, također sudjelujemo u stres testovima banaka, osiguravateljskih kuća i mirovinskih e, fondova. Tu su također i izvješća koja se tiču repozitorija derivata diljem Evropske unije. Uz pomoć ovih podataka vlasti, dakle, mogu bolje mogu ocijeniti rizik koji eventualno prijeti iz sustava također mogu vidjeti koji je utjecaj centralne klirinške agencije i vidjeti kako se one ponašaju na tržištu. Treći doprinos e, SRB-a je e, zahtjev za zajedničkim pristupom u upravljanju rizika. U nekim slučajevima zajedničko razumijevanje nije dovoljno, e, vlasti također trebaju dijeliti rizike. SRB je jedino čvorište u kojem su prisutni svi predstavnici dakle, zaduženih tijela, uključujući agencije za sekuritizaciju i na i nadzorna tijela. Mm, ove godine koncentrirali smo se na tržište nekretnina, vidjeli smo tu utjecaje strukturalnih razlika, vidjeli smo različite porezne sustave diljem Europske unije. Tu smo predložili i niz instrumenata kojim se mogu poslužiti dakle nadležna tijela kako bi smanjila kolaterale na ključna, ova ključne pouke koje smo izvukli iz ove studije pokazuju da je potrebna fleksibilnost u izradi kalibraciji makrobonitetnih alata. Niti jedan jedinstveni instrument ne može obuhvatiti sve rizike. Instrumenti trebaju odgovarati dakle okolnostima na domaćem tržištu, a domaće politike i politike na, Evropskoj, na razini Evropske unije moraju biti takve da se izbjegne učinak preljevanja. Vjerujemo da ćemo do iduće godine uspjeti donijeti dakle, propise koje će se baviti upravo učinkom preljevanja. Mm, tu ćemo graditi svoje preporuke, ugradit ćemo sustav u načelu, dijelu ili objasni. To je od velikog značaja. SRB je kontaktiran 69 puta vezan uz makrobonitetne aktivnosti i 173 puta od uvođenja direktive CRD iz 2014. Sve više zemalja koristi makrobonitetne alate. To stvara dakle, sve poveću veću potrebu za centralnom klirinškom kućom. SRB će također ocijeniti način na koji nacionalna makrobonitetna tijela mogu primjenjivati protuciklički kapital kada je riječ o djelovanju o pritiscima koji dolaze izvana. To će nam dakle pomoći i u djelovanju u slučaju nekih budućih globalnih financijskih kriza. Kada je riječ o rizicima na tržištu nekretnina, sve više primjećujemo e, zlopotrebu, e, na zlopotrebu pojedinaca. Prošle godine to nas je stajalo 50, 50 milijardi eura. To je značilo i direktne implikacije na realno gospodarstvo. Mogli smo ovdje izdati jedan bilijun dakle, zajmova. Naš rad je pomogao u ponovnoj izgradnji povjerenja, prije svega htjeli smo obuhvatiti dakle, i zlouporabe u stres testovima koje smo izvršili. Angleska banka je slijedila naše preporuke i ovdje predvidjela 40 milijardi funti troškova vezanih uz ova pitanja. Osim toga, preporučili smo da se bavimo dakle zlouporabama na samom izvoru, to se tiče i e, osobne odgovornosti. Sada imamo dakle variabilna plaćanja u sektoru. Ujedinjeno kraljevstvo se zalaže za ovaj e, pristup. Međutim, učinkovitost ovih mjera diljem Evropske unije je nešto na što utječe e, gornja granica bonusa. Tu imamo odnos fiksne i variabilne plaće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 Dakle, odnos je 1 naprema 3 prije uvođenja, a od uvođenja mjere kada su tvrtke trebale početi primjenjivati ograničene bonuse, omjer je pao na 1 naprema 1. FSB sada dakle na našu inicijativu analizira mm, ove slučajeve i preporučit će eventualne poboljšanja ove mjere na idućem sastanku grupe G20. Potrebna je reforma ovih nagrada, međutim do sad učinjeno nije dovoljno. Mi također u svom izvješću navodimo da se treba utvrditi e, odgovornost dionika. Članovi FSB-a će dakle, razmijeniti iskustva kada je riječ o zloporabama i razmijenit će različite e, pristupe te kako u odnosu na povećanje odgovornosti u bankovnom sustavu. Mi u jednom kraljestvu već dakle primjenjujemo novi režim te se, te se utvrđuje odgovorna, individualna odgovornost dakle za greške u financijskom sustavu. To je nešto što je dizajnirano od samih e, dionika te je razumljivo da ova mjera ima visoke standarde. Da zaključim, dakle, sve zemlje članice i svi građani Europskog unija, unije zahvaćeni su dakle stabilnošću financijskog sektora. Kriza je pokazala koliko se brzo rizici mogu prenijeti preko granica i pokazala potrebu za širokim reformama i novim pristupom kako bismo se bavili rizicima. Zahvaljujući vašem vodstvu, program reformi je suštinski dovršen i nadležna tijela sada su koncentrirana na primjenu i povećanje učinkovitosti. Međutim, financijska stabilnost eh, traži nešto više od mikrobonitetnih standarda, traži makrobonitetnu perspektivu, fleksibilnost kako bi se odgovorilo na svakodnevne šokove, visoke standarde za sistemski važne tvrtke i povećanje otpornosti na rizik. ESRB pomaže zemljama članicama u ispunjenju ovih e, uloga i nastavlja pomno pratiti rizike. Kao što je predsjednik Dragi nedavno istaknuo pred ovim odborom, e SRB će razviti niz makrobonitetnih instrumenata za zemlje članice kako bi se dopunio njihov sustav monitoringa rizika te kako bismo se fokusirali dakle, na financijsku stabilnost unutar naše tranzicije ka gospodarstvu sa niskom stopom ugljika. Hvala vam na pažnji, radujem se vašim pitanjima i primjedbama. Hvala lijepa na ovo vrlo e, zanimljivom izlaganju u kojem ste se osvrnuli na čitav niz tema koje su nama jako važne. Testovi otpornosti investicijskih fondova na središnji clearing, na ograničavanje e, premija i isto tako e, makrobonitetne aspekte vezane za države članice. Uvjeren sam da ćemo e, zanim, sa zanimljivošću slušati sve kolege. Evo, prvo kolega Burka Balc. Prije svega, hvala vam lijepa što ste danas došli na sastanak našeg odbora. Zaista nam je drago da ste mogli doći. Vi ste sada na mjestu um, e, zamjenika predsjedatelja. Nama je bilo drago da ste vi zapravo predsjedatelj, međutim sada je to Mario Draghi. Um, vi ste nam govorili o financijskim tržištima ali htio bih nešto reći vezano za to. Dakle, prije nekoliko tjedana u Antaliji se održao sastanak G20 gdje su govorili o novoj normi TILEX za banke na međunarodnoj razini. U e, direktivi o sanaciji banaka e, mi govorimo o normama pa me zanima slažete li se sa mnom da bismo što je prije moguće trebali imati takvu jednu normu, minimalnu normu MREI. Drugo pitanje, kako ovi standardi MRE i TILAK mogu međusobno e, postojati jedan i drugi i komunicirati i kako se jednog dana mogu spojiti? Europska središnja banka radi sada na programu obveznica kako bi se povećala likvidnost banaka. U osnovi likvidnost banaka je prilično velika, međutim nije povećala stopu ulaganja. I jednostavno na taj način tvrtke ne mogu ostvariti e, profit e, i to zapravo dovodi u e, opasnost i mirovinske fondove. E, što vi nam vi možete reći o testovima opornosti e, za osiguravajuće zavode i za banke? E, hvala lijepa. Dakle, na sastanku G20 govorilo se o normama tilak koje su dakle primjenjuju na 28 najrazvijenijih država na tom planu, a treba se primjenjivati na SAD i na Kinu, a trebalo bi stvoriti veliku količinu povjerenja za mnoge granične transakcije. Iz tog razloga je tilak puno specifični instrument od emerala. E, tilak je zapravo pod sustav u odnosu na emeral. U Velikoj Britaniji mi imamo globalne dakle e, sustav, rizike sustava i primijenit ćemo tilak i e, provoditi EMREL. U konsultacijskom dokumentu o tome e, će se o tome govoriti, a taj dokument objavit će se početkom sljedeće godine. I vidjet ćete, on će pokrivati puno širi, e, puno veći broj institucija i uzet se u obzir sistemska priroda tih e, institucija. Međutim, ono što mi se čini zaista najvažnijim u oba ta standarda, jer dakle, ne radi se o samo o vrijednosti, o dodanoj e, apsorpciji rizika koja je specifična za Emrel i za Tilak. Radi se o tome da će se već unaprijed znati da ti instrumenti mogu uzrokovati gubitke i to unosi veću disciplinu u sam sustav. Dakle, tu se unosi jedna nova dimenzija svjesnosti o toj riziku. I to me dovodi do e, vaš drugeg pitanja jer ne mogu sada ništa puno govoriti o monetarnoj politici. Dakle, središnje banke od europske, britanske ili američke, kada se radi o kvantitativnom popuštanju, oni se e, oslanjaju na to da e, se dakle pokušaju neki bitni investitori udaljiti od obveznica, već ih e, ponuditi malo riskantnija ulaganja koja su u osnovi vezana za, e, e, za tečajnu listu. Eliza Ferreira sljedeća na riječ. Govorit ću engleski kako je malo još više zakomplicirala komunikaciju. Dakle, hvala za vaše izlaganje. Vraćam se na samo početak vašeg odbora SRB-a, dakle odbora za sustavni rizik. U ono vrijeme kolegica Silvi Gular i ja smo e, pokušavali e, da izbjegnemo da od šume ne vidimo drveće. Tako smo analizirali situaciju sa sustavnim rizikom u Europi i mislim e, da ste vi e, govorili zanimljivo, ali da ste morali možda malo više govoriti o makrobonitetnim aspektima u Europi, kvantitativnim popuštanjem i ako ima više likvidnosti da e, samo gospodarstvo ne reagira na to. Možda ste mogli biti malo specifični po pitanju određenih zemalja, Velike Britanije, SAD-a, Kanade, što tu nedostaje. Drugo pitanje, već se bavimo unijem tržišta kapitala, međutim i usprkos svih novog zakonodavstva još uvijek nije zaživjela bankovna unija. Neki elementi nedostaju drugi i treći stup još nije zaživio i možda je malo čudno da krenemo prema novom projektu, a da prije toga nismo završili prethodni. Treće pitanje, da li mislite da će postojati sistemski rizik i, ovis, i hoće li to ovisiti o odluci Ujedinjenog kraljevstva da ostanu ili odu u Europskoj uniji. Oprostite na ovom pitanju, ali vi ste ipak na izvoru informacije. Možete naravno reći o tome koliko želite, no ipak mislim da treba vidjeti je li to sistemski rizik ili sistemska mogućnost za našu zajedničku valutu. ovo su jako dobra pitanja. Najprije o, samom okruženju rizika koji naravno nije nešto što je specifično za EU. uniju, to ono postoje i u SAD-u i u većini svjetskih ekonomija i to kada god postoji niska kamatna stopa. Malo je e, razlika koja postoji među tim zemljama je monetarna politika. Međutim, ono što je e, zajedničko za sve, dakle nakon krize kad se to kombinira sa drugim parametrima, recimo demografskim e, aspektima, dakle tada je vrlo vjerojatno da će kroz jedan dosta dugi rok kamatne sklope biti niske. I to se uklapa u e, cijenu financijskih e, proizvoda. E, sve to zapravo samo poskupljuje makrobonitetne politike. E, rizici se e, ponekad odražavaju u komercijalnim nekretninama, drugdje u privatnim nekretninama i e, tu zapravo dolazimo na vaše drugo pitanje o financijama koje se zasnivaju na tržištu. I zapravo pravo pitanje je kako možete u financijski sustav ugraditi dozu e, stabilnosti. Ja sam u uvodnom, izlaganju, u uvodnom dijelu mog izlaganja govorio o e, tome da bi ulagači se morali usmjeriti na određene vrste e, proizvoda koji bi trebali biti vrlo širokog spektra. To je vrlo važno između ostalog i da se poveća otpornost. Dakle, vaše pitanje o bankovnoj uniji je nešto što se mogu tek malo osvrnuti, a mislim da s obzirom na dužnost koju obnašam trebam reći da je e, su obje inicijative, obje vrste inicijativa nužne kako bi se nastavile institucionalne strukture bankovne unije. Dakle, to treba napraviti i to treba svjesno izraditi i to na jedan e, uredan i predviđen način. U ovom času Unija je e, tek na putu izrađivanja i e, vanjski udarci bi je mogli malo destabilizirati. Vaše pitanje je vezano za Ujedinjenu kraljestvo i za Europsku uniju je nešto u čemu ja naravno ne sudjelujem. Uloga eh, Engleske središnje banke je da radi sa sustavom takvim kakvim je. Mi možemo pokušati učiniti taj eh, sustav učinkovitim i mi moramo poboljšati naš e, makro, naše makrobonitetno upravljanje u tom smislu. Hvala, vi ste jako lijepo govorili na tu temu i se zahvaljujemo. Sada Kane Swinburne ima riječ. Dobar dan, guverneru. Moje pitanje je vezano za preklapanje dva zakonska propisa koji pokušavaju smanjiti sistemski rizik na tržištu derivatima u Europskoj uniji imamo propis koji govori s jedne strane o smanjenju sistemskih rizika, a s druge strane e, postoji direktiva o kapitalnim zahtjevima broj 4 koja se odnosi na Basel 3. I tu su jako važne marže E, koje su vezane više za emir nego za same aktivnosti banki gdje dakle se čini da takav kapital ima štetan efekt u SAD-u jer neke kliničke kuće su već prestale davati klijentima e, clearing. I potrebno je da dođe do određene prilagodbe koja je vezana za centralni kriling. Slažete li se da tako nešto treba izmijeniti i drugo ako bazarski odbor ne može djelovati, treba li možda djelovati jednostrano? Hvala vam za ovo pitanje i e, moram reći da e, mislim da je pozitivno da se u okviru Emira radi na centralnom kliringu. I tu e, je inače veliki problem sa bilateralnim derivatima koji ne funkcioniraju dobro, odnosno teško je s njima i u normalnom vremena, kamoli kada se radi o krizi. Ono što je vrlo važno je da centralni kriški sustav bude se više sistemski. Drugo, mi eh, koji radimo bilo putem Emira ili na međunarodnoj razini, mi moramo omogućiti da postoji mogućnost da institucije se mogu baviti centralnim kliringom e, kako bi se imao odgovarajuća vrsta bilateralne trgovine. E, sve to bi trebalo zapravo standardizirati kako bi to bilo na dobrobit ekonomije razmjera a u svakom slučaju treba stati prednost centralnom clearingu u odnosu na bilateralni clearing. I sada ću se više približiti vašem pitanju. E, postoje ekonomije e, razmjera, e, naročito i za banke, a izravni clearing s vremenom zapravo jest povoljniji nego široki portfelj E, samih e, aktive koje su dio takvog kliringa. I e, treba tu raditi na tome da taj sustav daje punu pune rezultate koje ovise o tome radili se o izravnom ili neizravnom kliringu. E, Treba izbjeći dakle, da se i radi na način kojim bi se smanjila financijska stabilnost. Ako e, način na koji je sustav bio osmišljen u Europi e, pokušalo se gledati na taj sustav i njegove poticaje na jedan holistički način. Kao što znate, efekt e, poluge koji je ovdje vrlo bitan jest zahtjev o objelodanjivanju svugdje osim u SAD-u a e, ne radi se zapravo o jednom regulatornom procesu. To bi se u Europi trebalo e, izraditi. I mislim da mogu reći da bi zaista bilo nužno da se to što prije izradi i da se e, takva vrsta aktivnosti načini tako da neće doći e, do e, povećanja e, tog omjera poluge. Dakle, ono što ćemo mi napraviti jest da putem različitih postupaka u okviru Bazela radimo na tome. Ovo pitanje mi se čini zaista relevantno za SAD jer se odnosi na e, one koje najviše trguju derivatima u SAD-u. Silvi Gularima riječ. Hvala vam guverneru što ste došli na ovaj sastanak jer je vrlo važno imamo ovakvu vrstu dijaloga. I nažalost ja sam bila izvjestiteljica za SRB pa ste nekako bili moja žrtva. Dva pitanja za vas. Prvo, smatrate li da taj organ zaista ima sve potrebne instrumente kako bi ojačao Europu na svjetskoj razini kako bi se europski glas više čuo jer mi smo htjeli da se europski glas čuje na svjetskoj razini to je baš rekao Burka Bal za tilak i za osiguravajuća društva jer ima mnogo toga u Europi što je važno. drugo pitanje je nema li vas u e srb u pomalo previše? Kada smo ustanovili vaše tijelo, i smo si neka pitanja. Nismo mogli sve e, iskrenuti e, e, od onoga što je bilo predviđeno, ali ipak s obzirom na praksu koju imate, ne čini vas da vas ima malo više, da vas ima malo previše za istim stolom. Hvala lijepa na ovom pitanju. Mislim da što se tiče pitanja o tome kako bi SRB je mogao imati maksimalan učinak e, u svijetu. Prvo je da se iskoriste neke od njegovih komparativnih prednosti. Neke sam od njih spomenuo u uvodnom izlaganju, a to je da se prikupe podaci iz Europske unije, koje je najveća, e, najveće gospodarstvo na svijetu, jer e, ta mogućnost postoji. Ali to se mora napraviti koordinirano, što nije moguće uvijek u eh, SAD-u gdje svi eh, ne komuniciraju u tolikoj mjeri, niti mogu tako brzo i učinkovito eh, razminjivati podatke. Ja sam inače porijeklom iz Kanade i to je jedan od problema u Kanadi zato što postoje različite razine odgovornosti. Dakle, Evropski parlament je dao te ovlasti koje se mogu koristiti i sve se to zasniva na čvrstim podacima. To je nešto što zaista ima puno efekta na međunarodnoj razini. I mi kao SRB moramo to najviše moguće iskoristiti. Moramo se sasvim sigurno usmjeriti na ono što je najbitnije u Europi, a naravno i u svijetu i e, tu treba e, analizirati e, rizik koji kako kratkoročni, ali naročito srednjoročni rizik. I treba dakle približiti različite vrste regulatornih reformi kao i strukturne promjene koje su neizbježne na financijskim tržištima. Treba izbjeći dakle mnoge duplikacije i mislim da kada se radi o tome da se utjecaj maksimalno pojača, vrlo je važno da SRB e, prima te izvješća. Ja također predsjedavam FSB-om i e, Mario Draghi se također referira na FSB i dakle imali nas previše u SRB-u ja ne bih htio i to je osjetljiva stvar reći da nitko ne treba e, da neko tamo ne treba biti u, u FSB-u nas je 70 i Imamo još i regionalne e, skupine e, u FSB-u gdje ima otprilike 150 ljudi. Način na koji mi upravljamo svime ime je da FSB ima i jedan e, upravni odbor sa 20 ljudi i oni redovito se sastaju i međusobno komuniciraju to omogućuje da se dubinski raspravlja o nekim e, bitnim temama. I ponekada imamo dakle e, također paralelu koju u SRB-u možemo napraviti e, i tada se sastajemo u plenarnom sazivu. Hvala. Hvala, Filip Lamberts. Zahvaljujem predsjedniče, dobrodošli. Eto, pola puta smo gotovi sa COP21, pa se nećete iznaditi ja što bih želio čuti nastavak na vaše komentare iz rujna koji se tiču financijskih rizoka zbog velike količine e, nesigurnosti koja postoji. Kao donositelji politika, glavno je pitanje koje ćemo odlike donijeti, jer kad kada, kada vidimo rizik, možemo ga i kvantificirati, ali tada nešto moramo i učiniti. I tu e, sam vaše komentare donekle nedostatnima e, doživio, jer vi zagovarate dobrovoljno, dobrovoljne mehanizme razotkrivanja podataka, ali vjerujete li da je to dovoljno kako bi se dostatan način bavili pitanjem rizika? Pretpostavio bih da bi možda mogli biti potrebni snažni instrumenti, no koliko vas razumijem vi ne vjerujete da bismo trebali imati zakonodavstvo koje se bavi rizikom. Dakle, tu bih e, želio čuti nešto više od vas o tome kako minimizirati fin rizik za financijsku stabilnost vezano uz klimatske promjene. Hvala. Hvala vam na tom pitanju i na tome što ste pročitali moj govor. Kao što znate, jedan od argumenta iz tog govora bio je da uz iznimku, recimo teoretsku iznimku, industrije osiguranja i reosiguranja Dakle, trenutni pokazatelji rizika vezanih uz klimatske promjene doista ne sežu do same srži financijskog sustava. E, znam da vi to ne zagovarate, no niti nismo trenutno u položaju da bonitetnu regulativu za banke promijenimo ili ponderiranje rizika za zajmove određenim industrijama, da li na njihovu korist ili štetu, zbog klimatskih rizika. Dakle, ti rizici, uključujući tranzicijske rizike, vjerojatno se neće pokazati još određeno vrijeme, tako da je to van eh, horizonta, kako mi to kažemo, van perspektive naše. Što se tiče razotkrivanja kao najlogičnijeg podat, eh, načina bavljenja tim rizicima, Imajući na umu da je jedan od najvećih rizika, kao što ste spomenuli, vezano uz tranziciju na gospodarstvo s niskim ugljikom i taj prijelaz na njega će utjecati i ovaj parlament i parlamenti diljem svijeta koji će donijeti odluke o tome kroz različite mehanizme i to upravo kako bi se e, bolje baratilo tom tranzicijom prelazom. Naravno, e, privatne inicijative će određivati brzinu toga u smislu tehnologije i inovacija vrijednost e, samog razotkrivanja dvojaka je. Radna skupina koja se time bavi, koju je FSB e, organizirao, koju će, kojom će Michael Bloomberg predsjedati, je jedna radna skupina za privatni sektor imat ćemo pružatelji kapitala, izdavače i tako dalje, ali svi će biti iz privatnog sektora, jer se želimo brinuti da to razotkrivanje bude jasno, sveobuhvatno, pouzdano i učinkovito u krajnjoj liniji. Dakle, da se počuje, poštuje načelo proporcionalnosti vrijednost toga je dvojaka, kao što sam rekao, s jedne strane e, možemo vidjeti otisak stakleničkih plinova samih poduzeća, što s jedne strane može biti očito ako se bavite istraživanjem i iskorištavanjem nafte, ali ako ste financijska institucija ili kompjuterska ili drugačija, situacija je e, različita. Dakle, cijeli niz studija pokazuje koliko su različita ta poduzeća. Ono e, što pretpostavljam da će se postaviti kao pitanje koja je strategija pojedinog poduzeća da se taj otisak smanji i u kojem roku. I to se možete meni odgovoriti na cijeli niz različitih načina i prepustit ćemo radnoj skupini da o tome donese odluku. No, pitanje je da li se to radi NDC-a pojedinih zemalja, dakle nacionalno definiranih doprinosa e, koji za Europsku uniju iznose otprilike 1,5% godišnje smanjenja. Dakle, pitat ćemo se da li strategija kompanije se kreće u tom smjeru ispunjavanja e, tih za zahtjeva ili ne. I kod događaja, događaja kao COP21, ukoliko su oni uspješni, e, tada se lako vidi perspektiva takvih aktivnosti. Bez obzira da li se radi o zakonodavski donesenim ili dobrovoljnim pristupima, do tome odlučuju pojedine e, nacionalne nadležnosti, a rad FSB-a je uvelike e, na Temelj dobrovoljnog sudjelovanja, i to 24 najvećih financijskih centara, i stav je bio da je najbolji pristup upotrijebiti privatni sektor kako bi se razvijeli najbolji, najučinkovitiji mehanizmi razotkrivanja podataka na dobrovoljnoj osnovi. I ukoliko to postane najboljim praksom, to će usvojiti e, svi, kako oni koji e, daju, tako i oni koji traže kapital. A zakonodavno pitanje toga ostavljam drugima. Hvala vam. FDD zastupnik Wolf. Hvala vam što ste danas ovdje. 2014. Izjavili ste da je europska kriza u kroničnoj fazi. Također ste spomenuli da je 31. godine e, Velika Britanija bila uvijek ograničena velikom nezaposlenošću, slabom platnom bilancom, visokim deficitima proračunama, niskim rastom plaće i inflacijom. Imajući na umu da se Europa susreće sa svim tim problemima i još drugima, da su troškovi rada sve veći, 105-109% prema Eurostatu, razina proizvodnosti se smanjuje, trgovina s ostatkom e, svijeta u okviru na globalni BDP se također smanjuje, razina nezaposlenosti mladih, čak i u najboljim zemljama, je kao Njemačkoj 7%, u prosjeku 24%, u Njemačkoj preko 50%. Prosječna nezaposlenost 11,6% i kada analizirate sistemske rizike jednog cijelog gospodarstva, da li Eurozone ili Europe od 28, da li uzimate u obzir činjenicu da postoji sistemski rizik pristupu i razmišljanju malene skupine ljudi koji neprestano razmišljaju o istim rješenjima, istim problemima, konkretnije snažnijoj Europi u rješavanju tih problema, umjesto da se razmišlja o nekim alternativnim pitanjima van tih okvira. I još bih postavio pitanje ako stignem, što se tiče mogućnosti alternativnih pristupa, za razliku od kenezijanske filozofije koja je za agresivnu korporatizam, što je također proizvod ovog doma, da li alternativni modeli nekih neovisnih nacija bi mogli uspjeti van tog jednostranog okvira razmišljanje kroz primjenjivanje alternativnih politika o porezu, rastu, radnim mjestima i od čega bi mogli, profitirati nacije tih pojedinih zemalja. Hvala na pitanju i također što ste pročitali još jedan od mojih govora. Dakle, kada pokušavam napraviti razliku između kroničnog i akutnog akutna faza eurokrize e, između 2010. i 2012. je jedna stvar, a trebali bismo iz perspektive financijske stabilnosti, kada se dakle bavimo rizikom financijske stabilnosti vezano je za Europu, dakle čime se ja bavim kao potpredsjednik SRB-a, e, radi se o tome da prije svega trebamo vidjeti kakvo je stanje sa neposrednim rizicima koji su prisutni u određenom trenutku, zovemo ih kvazi egzistencijalnim rizicima i koji će imati posljedice e, na financijska tržišta. A niz koraka koji je poduzet u razdoblju između 2012. do nedavno zapravo su znatno olakšali, ako ne u potpunosti uklonili taj akutni aspekt rizika financijske stabilnosti. I to se i pokazalo u određenoj mjeri u tijekom događaja u lipnju. E, dakle, otpornost sustava zbog napretka rada na bankovnoj uniji i raznih zaštitnih mehanizama koji su provedenim. Što mi dovodi do drugog dijela pitanja, ako to mogu tako nazvati, dakle, kronično nasuprot e, oporavku u smjeru, dakle, oporavka barem, rekao bih da naša procjena rizika unutar e SRB-a je takva da napredak na strukturnim reformama u nizu europskih gospodarstava e, je poboljšao otpornost eurozone i gospodarstava tih zemalja. Dakle, po definiciji one su time imale e, veću sposobnost e, upijanja šokova do kojih bi moglo doći. Tako da, procjenjujući srednjoročne izglede za financijsku stabilnost eurozone, mora se provesti procjena, što i mi radimo Engleskoj banci i unutar fsb i srb procjena konkurentnosti, proizvodnosti. I zbog toga naglašavamo e, nastavak rada na strukturnim reformama i također da se nastavi rad na bankovnoj uniji i drugim strukturnim mjerama koje same po sebi neće poboljšati funkcioniranje e, eurozone, ali će poboljšati njezinu otpornost. Tako da te sve stvari moramo uzeti u obzir i e, za kraj reći ću da očito da je došlo do napretka od najgoreg trenutka krize do trenutka kada sam ove ovaj govor držao, a od tada je došlo još do daljnjeg napretka. No, kao i uvijek, i dalje postoje određeni rizici. Brian Hayes dobrodošli naš odbor i kon zahvaljujem na vašem izlaganju i komentarima. Postavio bih nekoliko pitanja. Nedavno, mislim da ste rekli 24.11. točnije, da su bila dva postojala dva ključna pitanja kojima se SRB bavio. Jedno je prioritetne aktivnosti unutar na temu solventnosti dva. I tu bih želio, želio nešto čuti jer ste gospođi Swinburne malo čas rekli da mislite da postoji malen broj neželjenih posljedica. Imajući na umu da smo u ovom domu morali znatan broj zakonodavnih dosijeja donijeti koji, kako bismo se mogli nositi sa krizom i sistemskom pretnjom, koje je vaše stajalište kada gledamo te dosije i prilagodba ovih mehanizama u smislu toga da li oni odgovaraju svoje smrt svrsi. I da li vidite ulogu ESRB-a u naglašavanju onih stvari koje ne funkcioniraju, tako da bi bilo jasno ovo načelo sistemskog rizika. Nadalje, ja dolazim iz Irske, koju dobro poznajete koliko znam, i kao ja jasan vam je učinak krize nekretnina, tržišta nekretnina i nedavno ste rekli da ponovno razmatrate rizike vezane uz krizu nekretnina, ako se ne i objavit ćete nešto vezano uz to. I kako mislite da je popratni učinak toga imajući u obzir e, omjer zaduženosti i pokazatelj zaduženosti banaka. Dakle, gdje vidite te moguće efekte preljevanja i smatrate li da je man, unutar mandata ESRB-a da istakne te situacije kada do njih dođe? Dobro, prije svega par komentara. Post, rekao sam da postoji dakle nekolicina neželjenih posljedica financijske regulative, a očekujem da ćemo ih još ređeni broj otkriti tijekom same, samog provođenja zakonodavstva. Jer postoji određena razina inovacije u sustavu i toga moramo biti svjesni i moramo objasniti parlamentu da li mislimo da neke stvari treba prilagoditi, nadopuniti, e, zbog čega tome tako. Jedno područje koje se toga dotiče, a kojem se bavi ESRB, je likvidnost tržišta i moguća krhkost tržišta gdje zapravo ciljem na ona razdoblja tijekom proteklih godina do kojih je znao dolaziti do određene nelikvidnosti ili skokova nelikvidnosti na tržištu. Dakle, u kojoj mjeri tu postoji regulatorni uzrok e, naspram određene promjene trgovačkih strategija ili drugih faktora. Dakle, unutar e srb e, radimo na tome i drugi se, druga tijela se time bave, i FSB, i DCD i drugi. I, i naravno moramo izvijestiti o tome, biti jasni da li smatramo da bi mogla postati pitanja metrike likvidnosti ili pokazatelja zaduženosti ili više samoj naravi tržišta koja sve više postaju elektronska, e, pa imamo različitu kombinaciju e, tržišnih elemenata. Dakle, u tom smislu, prije nego što pređe na nekretnine, u svojim komentarima spomenuo sam da e SRB radi na svom vlastitom pregledu fondova i njihovom ponašanju u stresnim situacijama. Dakle, pregled e, Engleske banke bavio se sa 150 fondova, znatnijih, većih, a SRB će se baviti e, sa otprilike 2000 fondova. Tako da tu dobivate neki e, određeni osjećaj omjera rada. Dakle, što se nekretnina preljevanja tiče, ono što bih tu rekao e, tiče se reciprociteta. A to zapravo sve upravo pokazuje koliko je reciprocitet važan, jer recimo da nacionalne centralne banke, primjerice kao Irska, nedavno određenim mjerama ograniči odmjer ili metriku zaduženosti u pitanju tržišta nekretnina, a to se ne odrazi u drugim e, zemljama i zapravo dođe do regulatorne arbitraže. Kao što znate, ne bankarski sektor može jedan dan biti potpuno mrtava, vrlo lako živjeti drugi dan, no takvu regulatornu arbitražu jednostavno ne možemo dopustiti, već imamo jasan mehanizam što se tiče reciprociteta i procikličke rezerve, gdje postoje neke makrobonitetne mjere kojima se moramo pobrinuti da stvari jednostavno funkcioniraju. I umirit ću vas donekle da je to doista na umu sviju koji se time bave, ali to bi bio tako jedan primjer tog preljevanja do kojeg bi bilo moguće da dođe. Hvala vam, Nina Jill. Hvala, dobrodošli. Spomenula bih tri kratke stvari. Nedavna studija zaključila je da bankovni sektor još uvijek u stadiju intenzivne njege, jer banke eurozone slabo napreduju u raščičavanju svojih platnih bilanci godinu dana nakon e, stres testiranja Eurobanke. Navodno 126 milijardi eura nenaplativih zajmova još uvijek opterećuje platne bilance europskih banaka i to se smanjuje za svega 2% posto godinu dana. Da li ESRB brine ta znatna e, razina nenaplativih zajmova i kako bi se banke time trebale nositi, a istodobno kako spriječiti e, da se te zajmove sekuritizira imajući na umu da CMU pokušava ponovno uvesti sekuritizaciju. Druga stvar se tiče e, stambenog zbrinjavanja, odnosno situaciji u Velikoj Britaniji. Kriza hipotekarnih kredita pokazala je koliko su neodržive e, politike u tom sektoru i koliko mogu smanjiti stabilnost globalnog financijskog sektora. Kako dakle cjenjujete implikacije politike Velike Britanije o e, građevinarstvu koje potiču ljude da veću zaduženost E, prihvate i što bi moglo dovesti do ponavljanja povijesti. Vidjeli smo utjecaj e, hipotekarnih kredita u SAD-u i znamo da je prošli tjedan i u SAD-u došlo do sekuritizacije tih kredita ponovno. I treća stvar tiče se FSB-ovih preporuka za reformu e, sektora financijskog Parlament je to u izvješću a vijeće nakon dvije i pol godine još nije došlo do zajedničkog rješenja. A kao kao predsjednik FSB-a, da li vas brine što Europska unija kaska kasni u toj globalnoj reformi? Kamatne stope trenutno su prilično niske i zanimljivo bi bilo vidjeti kako će ti fondovi moći zajamčiti određenu konstantnu vrijednost. Te što biste preporučili državama članicama i vijeću, jer već ste spomenuli da je Engleska banka e, i drugi e, prate nadziru investicijske fondove. Hvala što se tiče bankovnog sektora i njegovog zdravstvenog stanja. To redovito pratimo kad god se sastanemo na razini SRB-a. A da li je poboljšanje rezultat tog sveobuhvatnog eh, praćenja situacije i stres testova i jedinstvenog nadzornog mehanizma eh, i dodatnim nadzorom koji je posljedica toga. E, zapravo razdoblje bilo prilično teško sa vrlo niskim, čak i negativnim nominalnim rastom unutar eurozone. Jasne su vam koje su posljedice toga. Potrebna je kapitalizacija banaka i to je također sastavni dio eqr i povezanih e, stres testova. Dakle, mi to pratimo, rekao bih načelno govoreći barem, da je zdravstveno stanje Europskog bankovnog sustava se znatno poboljšalo u proteklim godinama. Mm, dakle, nije u najboljem stanju, ali znatno se poboljšalo. I polako vidimo posljedice toga s time da kreditni rast trenutno pozitivan unutar eurozone usprkos e, razmjerno e, skromnom nominalnom rastu. Dakle, postoji niz e, pokazatelja poboljšanja situacije, no još se uvijek zapravo može učiniti više. Što se tiče sekuritizacije, pretpostavljam restrukturiranja i dozvoljavanja restrukturiranih zajmova da budu uključeni u sekuritizaciju. Mislim da bi to pitanje trebali pomno razmotriti. A što se tiče stambenog sektora. Mislim da razmjer programa koji potpomažu kupovinu nekretnina je zapravo prilično umjeren imajući na umu cijelog e, tržište nekretnina u Velikoj Britaniji i pokazalo se da je zapravo prilično dobro ciljeno dakle to su ljudi koji po prvi puta kupuju kuće i odlučuju se za e, nekretnine koje imaju nižu od prosječne cijene. E, standardi kreditiranja su također održivi kad se uzme u obzir prilagodbe koje su učinjene unutar tih programa. Dakle, na nama je odgovornost, moj ulozi kao e, unutar Engleske banke, gdje tražimo godišnju procjenu rizika za financijsku stabilnost na temelju tih programa. I daćemo mišljenje o tome i dali bismo mišljenje kada bi nam se činilo da se to pokaže da je doista e, rizik. No, nismo do sada takvu odluku donijeli iz perspektive financijske stabilnosti, e, čisto zbog veličine i standarda kapitala. Dakle, e, ja bih potaknuo provedbu fonda za novčano tržište i takvog pristupa, no vijeće vjerojatno ima i druge prioritete, s obzirom da ima velik broj odgovornosti. Uh, Hvala vam, kolega Niedermayer, izvolite. Hvala vam i dobrodošli. Drago mi što ste unijeli svoju ekspertizu u ovaj odbor i što ste našli vremena za ovu raspravu. Želim se vratiti na pitanje koje je postavio gospodin Lambert, a tiče se pitanja okoliša, dakle i ovog balona vezanog uz ugljik. Dakle, znamo koji su rizici povezani sa poslovanjem, dakle, vezano uz imovinu, tu su izrađene i studije ba, Engleske banke o osiguranju. Dakle, to, ako sam dobro razumio, za vas nije prioritet jer je riječ o dugoročnom cilju, međutim, ljudi dalje donose odluke, naročito sada kada je riječ o investicijama u ovo područje, te bih htio da o tome još nešto kažete. Dakle, pitao bih vas, mislite li da se o ovom pitanju valja aktivno raspravljati? Ima, raste li dakle, svijest o ovom problemu, o teškoćama ili napredak još nije dovoljan? To vas pitam sada zato što je cijena fosilnih goriva niska također je slično sa emisijama CO2 i to bi moglo za neke ljude značiti da će investirati u nešto što im se možda dugoročno neće isplatiti. Potom spominjete ulogu vlasti, dakle, parlamenta, javnog sektora. Smatrate li da vlade šalju dodatno jasne signale o budućnosti ovog važnog sektora i potom parlamentu smo već dugo raspravljali, još ćemo raspravljati dakle o sustavu ETS. Dakle, što vi mislite o dakle sustavu ETS? Može li to pomoći tržištu da se tu postigne bolja svijest o rizicima i što je povezano dakle sa rizikom po imovinu? Hvala lijepo. Hvala vam što ste se dotaknuli ovog pitanja. Što se tiče, dakle, rizika koncentriramo se, dakle, na sektor osiguranja. Reći vam nešto što sigurno znate, to su, dakle, drastični klimatski događaj. Znate da je došlo do velikih gubitaka, da su troškovi ogromni. Dakle, red veličine se izmijenio, osiguracijski sektor je to dosta dobro podnio, dakle promijenili su modele, svoja predviđanja kako bi ublažili rizike. Raste li dakle svijest o ovome pitanju? Ba rekao bih da, da, jednako uz pitanje tranzicije. To je ipak i povezano sa nedostatkom određenih informacija kako bi se odgovarajući način upravljalo investicijama. Jako je teško ukoliko imate diversificirani portfelj, dakle odmaknuti se od e, ugljika, to je jasno samo po sebi. Ono što je još e, teže je dakle povezati taj portfelj sa odgovarajućim dionicima. Dakle, imamo tvrtke koje imaju veću mogućnost smanjiti svoj e, otisak ugljika. To je nešto što bi neki investitori htjeli ulagati, međutim ne raspolažu odgovarajućim informacijama. Potom dio o jasnim signalima od strane vlade. To je potencijalna korist, dakle, razotkrivanja u privatnom sektoru. Tu ćemo, dakle, odati onima koji kroje politike, Dakle, u kojoj mjeri tvrtke raspolažu strategijom za smanjenje svog otiska ugljika, dakle, da kada je riječ o postojenju uopće strategije ili takve nema, dakle to može biti odluka koju je donio nadležni odbor te tvrtke. Dakle, potom imali posljedica za takvu tvrtku ukoliko ona nema strategiju. Dakle, nema strategije, možda nema posljedica kada je riječ o pristupu kapitalu i to bi dovelo i do svojevrsnog gubitka povjerenja dakle, u zakonodavni okvir. To je nešto čime se bave dakle parlamenti i vlade. Dakle, većina tvrtki ima strategije, imamo strategije koje su vjerodostojne, njih možemo dakle nagraditi mm, na određeni način. Treba još vidjeti kako. I ovdje se neću dotaknuti sustava ETS-a jer nam je isteklo vrijeme. Hvala kolega Weinholzekar. Hvala. Za vas dva pitanja. Prvo se tiče zanimljive ideje koje ste spomenuli u uvodu, dakle to je dinamična financijska poluga, dakle kao što znate, sa zanimanjem smo popratili vaše nedavne govore, dakle vaša izlaganja. Jedan od njih je iz početka prosinca kada ste rekli da mislite da financijski sustav odgovara potrebama. Dakle, možda u današnjoj funkciji mislite, mislite li da u današnjoj funkciji dakle da bi sustav mogao biti stabilniji tijekom cijelog ciklusa i kako to uklopiti u zakonodavstvo. Drugo pitanje je nešto više političke prirode. Ima veze sa tlac U Briselu se neki nadaju da bi to mogla biti zamjena za MRL i za strukturalne reforme. Zanima me što vi mislite, kako se možemo osigurati da lac dakle bude komplementaran ovome što sam sada naveo? Hvala vam lijepa. Pa ušli ste upravo u srce onoga što se raspravljalo dakle u engleskoj banci. Mislimo da se sustav na odgovarajući način kapitalizirao. Govorimo o sustavu Velike Britanije. Govorimo o jednom postotnom, razlici u jednom postotnom poenu. Pogledali smo koje su iskustva iz prethodnih financijskih kriza, što se uradilo u Europi, što u Bazelu. Potom oslanjali smo se na dva elementa sustava, to je vjerodostojan C. dakle govori se o učinku apsorpcije gubitka to stvara učinkovitu kapitalnu strukturu, a drugo na što smo se oslanjali je korištenje protucikličke zaštite. I kako bismo bili što učinkoviti s potonjem, potreban je dinamič, potreba dinamična financijska poluga. Po nama sve ovo se uklapa u jednu dosljednu dakle, financijsku strukturu, strukturu kapitala, dakle kako ne bismo imali protocikličku zaštitu, onda bi to značilo mm, potrebu dodatnog kapitala, dakle kako ne bismo imali ovaj omjer financijske poluge, ne bismo mogli utvrditi koga, na odgovarajući način rizike i tu bi dakle MRL i TLAC ne bi odigrali svoju ulogu. Dakle, ovaj TLC, koji zvuči bolje nego što jest, znači da se relativni poticaji povećavaju kako raste zaštita. Da ću vam primjer iz Velike Britanije. Imamo standardizirani e, model rizika za nekretnine. Dakle, imamo dakle, odnos e, financijske poluge koji je tri puta veći od rizika. Dakle, mi povećavamo kapital u odnosu na rizike. Dakle, imamo situacije u kojima možemo ove brojke, dakle, podizati za 35 postotnih poena, primjerice u isto vrijeme, govorimo o protocikličkoj zaštiti, onda se održava odnos, odnosno omjer između njih i to je u bazi našeg koncepta, dakle ne premještamo poticaje na jednu ili na drugu stranu. To je kratko objašnjenje, ali činjenice da se oni međusobno nadopunjavaju. Vezano uz vaše zadnje pitanje, dakle, elemente BRD-a, Dakle, imamo institucije koje su prevelike da bi propale. Moramo se osigurati da one i u situaciji rizika dakle nastavljaju pružati svoje usluge. Dakle, kada govorimo o razini FSB-a za sve ove e, institucije čije sjedište u Europskoj uniji, one idu kroz odgovarajući regulatorni postupak koji ocjenjuje dakle, situaciju, a druge institucije na svjetskoj razini ne gledaju samo e, kapitalne zahtjeve, već gledaju i TLAC, gledaju koji je plan sanacije i to onda međusobno e, djeluje dakle kada je riječ o potrebi sanacije. Thank you, uh, Siegfried Muresan. Chairman, thank you, Governor. Three brief issues from, from my side. Hvala vam. Tri kratka pitanja. Tražište nekretnina, dakle, na vašem sastanku odbora rekli ste da ste razgovarali o promjenama u sektoru nekretnina. Da ćete nešto više poduzeti tijekom idućih mjeseci, da ćete objaviti svoje nalaze. Zanima me je li tu došlo do razvoja situacije dakle, na tržištu nekretnina u Europi, naročito kada je riječ o niskim kamatnim stopama, ono imamo tu dakle pitanje komercijalnih nekretnina. Um, možete li nam dodati neke informacije o tome što radite? Potom kada je riječ o kvantitativnom popuštenju, dakle vezano uz makrobonitetne zahtjeve, kvalitativno popuštanje dakle uspostavilo da bi se olakšalo pozemljivanje, međutim kritičari vele da makrobonitetni zahtjevi upravo podrivaju na neki način ovaj instrument, dakle pitanje što mislite o tome i kako dobro ovi instrumenti djeluju zajedno, imali zajedničkog učinka koji dovodi do bolje stabilnosti financijskog sustava. Na zadnjem financijskom dijalogu, monetarnom dijalogu sa Marijom Dragem kao predsjednikom SRB, on nam rekao da su da ste zadovoljni o načinu dakle, organizacije zemalja članica kada je riječ o makrobonitetnim tijelima, dakle, osim u Španjolskoj, Italiji i Rumunjskoj. Nam je rekao da SRB dakle, traži od ovih zemalja da postignu određeni napredak u stvaranju pravne osnove dakle, za osnivanje ovih tijela. Možete li nam reći nešto više o tome? Hvala. Kad riječ o ocjeni dakle, makrobonitetnih e, okvira dakle, za tržište nekretnina, znate da tu postoje različite stope rizika na tržištu. Kad već su poduzeta određene makrobonitetne aktivnosti, primjerice u Velikoj Britaniji, To, dakle, prije svega kada je riječ o pozemljivanju domaćinstvima, također uveli smo najmanji test za niske kamatne stope, dakle, za nekretnine u kojima žive vlasnici. Tu imamo dakle i djelovanje drugih tijela, dakle ne samo unutar makrobonitetnog okvira. Imamo dakle određene vladine eh, programe koje potiču dakle kupovinu prve nekretnine. Da, dakle, kad je riječ o središnjoj engleskoj banci, dakle mi dajemo dakle, ocjenu stanja na tržištu nekretnina kada je riječ o strukturi vlasništva ovom trenutku da raspolažemo sa konkretnim podacima. Dakle, Velika Britanija je upravo primjer eh, u kojem su evo donesene određene mjere, a eh, Srbetu treba dati tek eh, konačnu ocjenu i o tome ćemo dati svoje mišljenje tijekom idućih mjeseci. Kada je riječ o komercijalnim nekretninama, evaluacije su tu, evaluacije su tu postignule da postigle značajan uspjeh. Dakle, imamo situaciju u kojoj smo imali strane, dakle kapital koji dolazi na tržište, mi pratimo razvoj. Situacije, dakle imamo trgovanje ovim nekretninama koje držimo pod okom, međutim konkretno još ništa ne poduzimamo. Kvalitativno popuštanje ili običajna monetarna politika, općenito makrobonitetna politika, dakle u kontekstu niskih kamatnih stopa može biti komplementarna dakle ovim e, kad kada je riječ o pokrivanju specifičnih e, rizika. Monetarna politika se mora fokusirati na svoj primarni dakle posao, to su, to je pitanje e, inflacije, dakle mora biti niža od 2%. Mm, općenito, to je ono što makrobonitetna politika radi, dakle monetarna vlast. Mora znati što makrobonitetno tijelo radi kako bi se politika uspjela kalibrirati s obzirom na to. Naravno, postoje prilike kada monetarna politika i makrobonitetna politika mogu raditi jedna protiv druge, ali to trenutno nije slučaj. Kada je riječ o pravnom okviru za makrobonitetne politike. Kasnije, ovog mjeseca ćemo se sastati u SRB-u, pa će zemlje koje ste spomenuli moći, spomenuti nešto od onoga što ste nam sada naveli. Hvala lijepo. analiz doc Hvala. E, čuli smo mnogo toga e, već što ste vi izlagali ja moram reći da mi se zaista eh, me bilo impresioniralo kada ste vi u tu Sheldonian govorili, koji inače u mojem rodnom gradu, a tada ste govorili o četiri glavne slobode Europskoj uniji, ako ste pazili da ne uđete u politiku. Vi ste govorili o tome da Ujedinjeno kraljevstvo kreće u razradu bonitetnog eh, da ga tako nazovemo, i zapravo tu slijedi samu Evropsku uniju. Kao što znate, trenutno se prilično kritizira činjenica da se žele razdvojiti različite banke ovisno o tom vrsti aktivnosti kojim se bave. I zato me zanima što vi mislite kada to rade Evropska unija i njena kraljevna, kada pokušavaju malo prodaju i ostalo razdvojiti u bankama, Dakle, kako je vaše mišljenje o tome? E, drugo, vi ste odgovorili na pitanje gospodina Lambeca kao član FSB-a, a e, niste govorili toliko o tim prijelaznim financijskim proizvodima u FSB-u. Ne znam, ne bi li trebalo se usredotočiti više na obvezne norme, jer i postoje norme vezane za e, okoliš i e, druge norme ekonomske i tako dalje o kojima će se obavezno morati izvještavati od 2017. godine nadalje. E, kad e, govorimo o premijama koje primaju bankari, bitno je da oni koji donose odluke budu vrlo odgovorni u tome i zato me zanima da li neke e, države koje nemaju određenu vrstu režima, e, zakonskog režima u tom smislu, da li bi oni trebali možda na striktniji način primjenjivati e, premije koje se daju bankarima. Hvala za vaša pitanja. Prvo pitanje je prilično postupovno i ne pokušavam ga tu izmijeniti. SRP e, e, će se baviti upravo tim pitanjem u planu rada za 2016. godinu. Dakle, bavit će se potencijalnom rizikom e, takve jedne tranzicije na niskougličnu ekonomiju. I to naravno jest jedan od naših prioriteta kojim ćemo se pozabaviti po pitanju izrade propisa. Što se tiče plaća koju bankari primaju, možda bih to gledao iz e, ponešto drugačijeg ugla nego vi. Mislim da ugao iz koje se stvari gledaju jest bitan. Ono što su nekada bile premije, odnosno nagrade koje su se primale na kraju godine za obavljeni rad i onda kada e, e, se tu analizira E, jesu li ljudi ispravno proučavali rizik ili e, pak nisu, onda se na osnovu toga određivao taj novac. Ono što se u međuvremenu promijenio jest da se neke stvari rade na nacionalnoj razini i da se sad dio takve jedne godišnje premije ne isplati, već se zadržava na neko vrijeme, a isplaćuje se tek ako se ustanovi da e, se e, taj bankar ispravno ponašao. Dakle, e, to se zove zapravo i dalje premija, ali to više nije ista stvar kao 80. godina jer se jako pazi da se potvrdi da ta osoba nije pogrešno radila. Dakle, e, sadašnja logika je da se daju posjecaji, ali takvi posjecaji koji će e, učiniti da ljudi pokušavaju izvjeći e, neprikladno, odnosno neispravno ponašanje u radu. i e, zahvaljujući tome jako se smanjio e, postotak ljudi koji e, preuzimaju prevelike rizike. Što se pak tiče jednog načina na koje se radi u bankama i određene vrste zaštite. E, tu e, se e, sada radi bez obzira o kakvim se vrstama banka, banaka rade, zaista se više pazi na odmiravanje rizika. I mi u svim e, propisima e, omogućavamo da e, se primjenjuje mogućnost da banke posluju i to posluju 24 sata dnevno kroz sljedeće tjedne, mjeseci i godine. E, gospodinu von Weizsäckeru sam malo prije e, e, rekli da naravno kapitalizacija nije rješenje za sanaciju banaka. Treba imati jednu strukturu koja treba biti čvršća. Hvala vam puno na ovim komentarima koji su vrlo korisni za naš rad. Mislim da ova razmjena mišljenja bila vrlo korisna. Hvala vam lijepo što ste došli i bit će nam drago da se ponovno s vama sastanemo. Very well, dear colleagues, let's move to point four of the agenda. Exchange of view with Mr. Walter Hvala kolege. A sada pozdravljamo generalnog direktora Eurostata Valtera Radermachera. Hvala vam što ste došli na današnji sastanak i e, drago nam je da možemo s vama nastaviti razmjenu mišljenja o e, službenim o tome kako funkcionira Eurostat i kako se može dobro nadzirati misija Eurostata, kako mi e, možemo raditi na tome da dobijemo od Eurostata pouzdane statistike koje su ključne za naš rad. Imali smo već i neke zakonodavne trijaloge, jedan od njih se gotovo završio Postoji još nekoliko otvorenih pitanja za koje se nadamo da će se riješiti. Vjerojatno ćemo se na kraju ponovno na to osvrnuti. A imamo još i neke e, druge dakle trijaloge koje smo otvorili u nekim e, drugim zakonodavnim područjima Europskoj unije. No, općenito ponovit ću da nam je jako drago da ste došli na naš sastanak i e, kao što je uobičajeno u ovakvim situacijama na našem odboru, najprije ću gospodinu Radar Maheru dati riječ, a nakon toga će uslijediti uobičajena e, sesija postavljanja pitanja i odgovora. Hvala lijepa, poštovani zastupnici, članovi odbora Ekon. Počašćen sam da e, vam se danas mogu obratiti i govoriti o europskom sustavu statistike općenito. Danas formalno započinjemo službeni dijalog o pitanjima statistike. Prije točno godinu dana održao se trijalog na tu temu. Mogli bismo reći da smo prošle godine na Svetoga Nikolu imali trijalog o pitanjima statistike, a ove godine na Svetog Nikolu održava se dijalog. Možemo to smatrati napretkom. To je dakle nešto što je važno za Europsku uniju i Europski parlament. Mnogi od vas sjećaju se intenzivnih razgovora koji su bili potrebni da dođemo do toga. E, tri godine se na tome radilo, gospodin Gualtieri i gospodin Bajer su na tome radili i e, zaista su jako puno doprinijeli da se dovrše važne pregovori o budućnosti europske statistike. Reforma uredbe 223 o europskim statistici stupila je na snagu u svibnju ove godine i predstavlja značajan korak napred upravljanja europskim statističkim podacima. Sada imamo visoke, zahtjevne i zajedničke norme za e, našu statistiku. E, Europski e, akt o statistici, taj europski propis, što je uredba 223, e, se e, zasniva na e, temeljnim ugovorima Europske unije i ona omogućuje najbolju moguću koordinaciju između svih statističkih tijela kako na nacionalnoj razini, tako i na europskoj razini. Eurostat zato ima i posebne odgovornosti kao i nove oblasti na čelu europskog sustava statistike. Nijemo stanom dijalog e, sa odborom Ekon koji je naš glavni politički sugovornik o e, europskoj politici statistike. Moram reći e, da je ovakva struktura zaista moćna zahvaljujući jednostavnosti svoje strukture i na taj način možemo dati odgovarajuću pouzdanost i polagati račune na odgovarajući način. Moramo to primijeniti u svakodnevnom radu i kada god bude potrebno mi ćemo e, se e, s vama obratiti e, u ovakvim razgovorima. Otkako smo se posljednji puta sastali, i puno smo radili kako bismo poboljšali europsku statistiku i modernizirali naš statistički ured. Drago mi je da vas mogu izvijestiti da uloženi napori daju ploda. E, želim se osvrnuti na tri e, bitna elementa. Najprije grčka epizoda iz 2009. godine koja je bila druga epizoda takve vrste uočila je da postoje stalni problemi o pouzdanosti naših statistika. Ponavljanje problema u jednoj državi članici prenijela se u druge države članice što je bilo štetno za cjelokupni europski statistički stuzak sustav. To je tipičan primjer preljevanja problema do kojeg može doći zahvaljujući sve većoj integraciji u Europskoj uniji. E, zakonodavne reforme iz 2010. godine kao i stručna pomoć Europskog statističkog ureda 2010-2011. godine su e, pomogle da se ta situacija riješe. E, mi smo od 2010. godine nismo imali više primjere na prikupljanje tih podataka. Međutim, na terenu trebamo konzolidirati dobar do sada ostvaren napredak, što je vrlo važno. Sada postoji novi direktor Elstata i treba usvojiti u Grčkoj revidirani zakon o statistici. Međutim, teško je da se ponovno povrati povjerenje u, e, u Grčki statistički zavod. Mm, masovni mediji su radili na tome i treba vršiti pristup i pritisak i također tražiti da se e, moraju poštovati sve e, odredbe za to. Drugo, paket šest mjera je tražio nadzor nad, e, e, nad statističkim podacima. To je bila vrsta revizije. Tada smo rekli da će se na tome raditi kako bismo opravdali e, transparentnost i proporcionalnost, a sve kako bi se spriječilo da ponovno dođe do ovakvih problematičnih situacija. Po prvi puta smo naše ovlasti nedavno odlučili primijeniti. Jedna regionalna španjolska lokalna uprava u Valenciji smatramo da je dala krive podatke na području zdravstva. E, to nije bilo velikih razmjera, međutim bilo je opotovano i zahvaljujući brzo intervenciji, intervenciji španjolskih vlasti takvo krivo izvještavanje je brzo ispravljeno. Zbog toga smo vrlo brzo ispravili probleme, a naš pristup dobio je punu podršku. To samo pokazuje da komisija zaista ozbiljno shvaća politički mandat koji su svi dobro primili i koji svi dijele. Treće, nastavljamo strategiju moderniziranja naših pravnih instrumenata i modernizacije europskog statističkog sustava. Pokušavamo pojednostavniti način rada kako bismo smanjili e, podjelu tereta, pokušavamo izbjeći e, dupliciranje posla čitav e, ćemo niz pravnih prijedloga dati sljedeće godine kako bi se modernizirala struktura prikupljanja statističkih podataka u nekoliko područja. Takozvani program REFET komisije i parlamenta e, počeo se provoditi. E, provodimo strategiju kako smo najavili u komunikaciji koja se zove proizvodnja europskih statistika. I naš je odbor usvojio tu strategiju i uklopio ga u takozvanu viziju Europskog statističkog sustava za 2020. godinu. Govorimo o metodi proizvodnje u e, statističkom e, podacima, što će biti vrlo uspješno u budućnosti e, za sve dionike. A osim toga omogućit ćemo da bolje iskoristimo osoblje koje radi na tim pitanjima jer je nedovoljno. Dame i gospodo, nastavit ćemo da raditi i dalje vrlo odlučno uz vašu političku potporu. Trenutno pred vama ima nekoliko politički eh, osjetljivih pitanja koje eh, su pred vama i na kojima morate raditi o eh, cijenama robe, odnosno potrošačkih proizvoda i također pitanja vezana za makroekonomske proizvode MIPS kao i POPS. Mm. BOBS e, je e, nešto gdje mi predviđamo e, bitne prijedlike, ali za sada još nije dovoljno napredovao taj projekt. Moramo pojednostaviti statistički postupak u skladu s uredbom 223 i isto tako s usklađivanjem podzakonskih akata. Nadam se da ćemo po pitanju e, HSP-a e i BOPS-a uskoro doći do rezultata. Moramo e, imati dobro novo zakonodavstvo kako bi imali sigurno prikupljene podatke koji nam dolaze od nacionalnih statističkih zavoda kao i od banaka. To je sve vrlo složeno. Ne čudi me da na vijeću ima puno otpora prema tome jer se e, za sada nije napredovalo. Mi želimo zajamčiti da se u godišnjim pokazateljima MIPA pokaže da su pozdaci pouzdani, bez obzira tko ih izrađivao. Mi e, smatramo da e, ako ti podaci ne budu zadovoljavajući, da e, će revizija to pokazati i to može onda dugo trajati i tada bi E, samo nacionalne vlasti radile na tome i određivali kako će i tko dobivati e, i izrađivati e, podatke u okviru mips Dakle, trebamo omogućiti da sve što se odnosi na makroekonomsku neuravnoteženost bude davao dobre podatke, a također možemo uzeti u obzir e, princip e, subsidijarnosti. Tijesno surađujem s kolegama kako bi ti ciljevi bili međusobno kompatibilni. E, uvjeren sam da oni trebaju raditi zajedno kako bi bili transparentni i odgovorni. Jer to je jedini način da se svi podaci budu odgovarajući kako bi se mogli rješavati probleme vezani za makroekonomsku neuravnoteženosti. Kada sam eh, se jednom vama obratio na ovom odboru, govorio sam o promjenama i kako je teško prilagoditi se u mnogim statističkim zavodima u pojedinim državama članicama. E, sada, s obzirom na ovu reviziju, moramo imati bolje podatke i e, moramo reći da sadašnje partnerstvo zaista i nije lako održati. Traže se novi podaci koji će biti čvrsti dokazi i koji će omogućiti da se donose ispravne odluke političke, socijalne, ekološke i ekološke prirode. A europski statistički zavodi u pojedinim državama članicama imaju jako puno teškoća jer nemaju dovoljno osoba. A osim e, toga moramo reći da smo svi e, mukotrpno e, naučili e, kako se teško koristi službeni statistički podaci na neovisan način. Eurostat ima najbolji nepristran sustav jer naš je cilj da imamo solidnu infrastrukturu koje će biti na raspolaganju svim europskim građanima kao i e, on političarima i drugima koji donose odluke. To je vrlo jak instrument. Moramo ga stalno ojačavati. Želim vas uputiti na dvije bitne stvari. Prvo, kada govorite o reformama ekonomskog upravljanja Europskoj uniji morate uvijek imati na umu i statistiku jer mnogi e, aspekti mogu funkcionirati samo uz pozdane statističke podatke koje će biti vrlo dobre kvalitete. Drugo, europska statistika e, vrijedi toliko da je vrijedi da joj se daju kako osoblje, tako i financijska sredstva. Mi ćemo vam e, predočiti okvire u okviru koje radimo, a to je na osnovi Europskog plana rada statistike od 2018. do 2020. godine, koji će biti uključen u višegodišnji financijski okvir e, koji ide od 2014. do 2020. godine. Objasnit ću vam također i kako se financijske e, e, sredstva raspodjeljuju. Treba vidjeti da e, europska statistika nije trošak, već je to ulaganje što ga je vrijedno učiniti. Računam na vas kao one koji ćete dati političku potvoru ovome. Europska statistika, dame i gospodo, mora biti potka za dobro donošenje odluka u Europskoj uniji. Potrebno je provesti velike reforme, ali zaista potrebno ih je učiniti. Hvala. Hvala vam lijepo, gospodine Radramahir, na vrlo sveobuhvatnom izlaganju. Parlament, this committee fully endorses the view Parlament i naš odbor svakako podržava stav da je visoko kvalitetna statistika investicija i nužnost, a ne trošak, te se ponašamo u skladu sa time. Sada možemo započeti sa pitanjima i odgovorima. Zastupnik Burkhard Balc prvi ima riječ. Hvala vam predsjedniče, zahvaljujem gospodine Mahir što ste s nama ponovno na našem odboru. Dva kratka pitanja zapravo nadovezuje se prvo pitanje na ono što, ste, što sam vam prošli puta postavio, a to je bilo u kojoj mjeri su nacionalne statističke agencije slobodne od političkog utjecaja. Možete li dakle nešto reći u tom smislu, smatrate li da se situacija u međuvremenu poboljšala? A drugo pitanje vezano je uz krizu državnog duga i kako bismo to diplomatski zapravo mogli reći statističke nepreciznosti u nekim podacima konkretno vezano uz neke e, zemlje kojima smo se ove godine mnogo bavili. Dakle, pitanje je sljedeće. Imate li dojam da se statistika poboljšala, osobito vezano s državne prihode i rashode. I jesu li oni sada ispravni, da li su ti podaci pouzdani i zanimalo bi me e, da li smatrate dakle, da su dovoljno pouzdani da bi se omogućilo analiziranje i faktora konkurentnosti kada radimo o izračunu održivosti duga pojedinih zemalja. Hvala vam. E, nastavit ću na engleskom govoriti, iako moji su e, rađe slušaju njemački. No, započnimo s drugim pitanjem kvaliteta statistika o, o financijama vlasti. Kvaliteta se tijekom proteklih godina neprestano poboljšava i to razmatrajući e, sve detalje zajednički sa nadzornim vlast tijelima i statističkim tijelima država članica. Jedan od dokaza toga je što kad god bismo detektirali određene e, slabosti, kao u slučaju Valencije i Španjolskoj, odmah su popretne aktivnosti pokrenute i to naravno mi određeni e, preventivni učinak. Dakle, Pretpostavljam da statistike o državnim financijama diljem svijeta su najteže statistike. E, one su, iza njih se nalazi jedan vrlo intenzivan mehanizam koji dolazi i od strane Eurostata i nacionalnih statističkih tijela, a korak dalje bio bi uvođenje takozvanih računovodstvenih standarda europskih EPSAS, što bi od samog početka na svakom otoku, općini, svakoj bolnici, gdje god, obvezalo države članice da koriste dogovoreni standard za izvješćivanje o javnom sektoru. I to je razina usporedivosti koju mi u Eurostatu nijekom obliku trenutno ne možemo ponuditi. Nekako gledamo veće ugovore, investicijske programe i slično, time se možemo baviti, no ne možemo nikako posjetiti svaki otok. Dakle, to je ono što ste nas 2011. zatražili da se time pozabavimo, vidjeli ste izvješća koja se time bave, dobro napredujemo i očekujem da uz prvu dobrovoljnu fazu od sada do 2020. ćemo doista moći napredovati uvodeći zajedničke računovodstvene standarde o javnom sektoru diljem Europske unije. Što se tiče političkog utjecaja e, nad nacionalne statističke urede, vidjeli ste revizije, pravili smo dakle revizije koje uključuju ne samo Europsku uniju, već i države eurozone, europskog ekonomskog područja poput Islanda i tu vidimo vrlo transparentno izvješće o tome kakvo je stanje i to je jedinstveno globalno govoreći ne možete naći nikakav usporedivi kontrolni mehanizam koji sprečava politički utjecaj eh, u najboljoj mogućoj mjeri. Eliza Ferreira. Hvala vam, hvala što ste došli danas ovdje. Spomenuli ste Grčku. No kada je ovaj odbor gospodina Almuniju, koji je tada bio odgovoran za ovo, on je rekao da 2004. i 2005. E, se bavio pitanjem grčke statistike, no tu se je mogućnost revizije Eurostata e, s političke strane bila zaustavljena. Mislite da sada imate potrebne kapacitete da takve dubinske, detaljne procjene kvalitete statistika provodite? I drugo, Goldman Sachs 2009. ili 10. ako se dobro sjećam je rekao da ono što je učinjeno sa grčkim dugom, da je učinjeno sa dugom nekoliko drugih e, država, uključujući neke od najmoćnijih. Dakle, možete li nas e, uvjeriti da imate kapacitet i novisnost potrebno da se pozabavite slučajevima ne samo grčke i španjolske, već i onima najmoćnijih zemalja, dakle da su i one pod vašim nadzorom e, na isti način. Treće, makroekonomske ravnoteže, odnosno postupak za uklanjanje istih. Ja sam bila izvjestitelj za to i ono što mene brine je da e, svrha procedure je bila shvatiti kako eurozona i Europska unija funkcionira i kako e, se ponašaju različite gospodarske e, varijable te kako reagiraju na jednoobrazna pravila jedinstvenog tržišta. Iz tog razloga smo nevoljko pristupili zajedničkoj tablici rezultata, ali analiza koja se razvija, izvješćivanje po državama članicama, zapravo daje dojem da je među vremenu to zajednička tablica rezultata izgubila smisao. Dakle, možete li nas uvjeriti da takvo međusobno preljevanje i zajedničko funkcioniranje međusobno povezanih sistema, da će se to moći zadržati e, tijekom e, procjene pokazatelja i indikatora iz te tablice rezultata. I za kraj, da li države članice obavještavate o potrebi i komisija dakle ovdje prisutna, da li njih obavještavate, kada preporučujete strukturne reforme ili proračunske rezove, dajete li preporuke da određene segmente javne uprave treba zaštititi jedna od tih je svakako statistika, jer ako srežite e, razinu kvalitete tijela nadležnih za statistiku, tada će biti teško e, raspolagati s kvalitetnim podacima. Hvala. Odgovorit ću po redu. Da li imamo dovoljno ovlasti snage da spriječimo ono što se 2004. dogodilo? Tehnički, pravno govoreći da, politički ne. U Grčkoj vrlo je jasno da smo u tom slučaju upotrebili sve ovlasti koje smo dobili 2010. u kolovozu kada zakonodavstvo koje još nije prevedeno bilo 2005. zapravo zatvoreno, tako da sada imamo ovlasti otići u državu članicu i reći molim vas otvorite nam ta vrata, želimo pogledati vaše knjige. To tada nije bio slučaj. Međutim, koliko smo vidjeli, to funkcionira jedino ukoliko imamo pandane na terenu koji su nam pouzdani partneri. To je bio slučaj u Grčkoj e, s predsjednikom koji je završio sa svojim mandatom na ljetu i kao što znate on je trenutno sudski optužen e, za pogrešno izračunavanje podataka. Dakle, potrebni su nam pandani kultura u državi članici koja nije neprijateljski nastrojena naspram neutralnim statistikama. Ukoliko imamo situaciju gdje e, ne smatramo da se može doći do neutralnih statistika, tada imamo probleme. A to nije nešto što mogu riješiti ja u Eurostatu. Mi dakle možemo odraditi tehnički dio posla svakako, no unutar od danih danih političkih okvira, atmosfera koja nam omogućava naš rad. Nadalje, Goldman Sachs, bio sam prisutan na tom saslušanju ovdje je zapravo se radilo o swapovima u Grčkoj i u drugim e, zemljama i mislim da što se toga tiče da smo e, riješili problem s državama članicama, jer smo dogovorili metodu toga kako se svopovi evidentiraju i kad god dođe do bilo kakvog novog alata u financijskom sektoru, mi odmah to pratimo zajedno sa državama članicama i dogovaramo jedan standardni postupak kako će se to e, računovodstveno voditi. No, naravno, uvijek e, pokušavamo držati korak i hvatamo korak sa novim zamislima iz financijskog sektora. MIP Razliku bih napravio između ključnih indikatora i temeljne statistike. Statistička regulativa, dakle, dosije na kojem je radio prethodni saziv parlamenta, bavi se ključnim pokazateljima, ne mogu bismo reći vršak sante leda, sa pozitivskom logikom o tome da ukoliko kontroliramo kvalitetu te gornje razine, da ćemo i neizravno imati nadzor nad temeljnim statistikom. To je naša logika. Međutim, ne možemo zamijamčiti jednaku razinu kvalitete e, za recimo 250 različitih statističkih proizvoda koliki je naš katalog. Dakle, imamo proizvode poput statistika akvakulture, mjerenja oštriga. I potrebno je segmentirati e, razinu kvalitete u smjeru odgovarajuće svrhe. Ako za određenu određeni statistički proizvod odredimo da im je potrebna najviša razina kvalitete, tada se toga držimo. Dakle, to nije uvijek nužno, no za MIP ključni indikatori bi doista trebali e, biti pod potpunim nadzorom. Što se resursa država članica tiče, e, već sam spomenuo to, dakle na nacionalnoj razini statistike bi trebalo shvaćati kao investiciju. E, more political debate. Stanislav Odzok. Stanislav Odzok. Zahvaljujem. Direktore, moje pitanje tiče se platnih bilanci. O čemu se trenutno pregovara u trijalogu? Znam da neka pitanja u potpunosti još nisu razriješena. Prije svega, pitanje statistika o izravnim stranim ulaganjima, FDI-u. U tekstu, dakle, stvarnih, krajnjih korisnika, kako bismo to trebali protumačiti? Znam da neke države članice trenutno ne prikupljaju ovakve podatke i vjerojatno bi se to trebalo prilagoditi što se tiče izradnih stranih ulaganja FDI-a i korporativnih e, registara. Koji bi bio e, realan kalendar za tako nešto? Kada, kada bi države članice trebale započeti sa prikupljanjem tih podataka i što bi u EU bile glavne prepreke kada se radi o prikupljanju tih podataka o FDI-u ili bilo kakvih drugih stranih ulaganja. Ponovno, ovdje se usredotočujemo na e, stvarne krajnje korisnike. A drugo pitanje, razlika između transakcija koje se bave stranim ulaganjima dakle takozvanim greenfield ulaganjima i takozvanim takeover ulaganjima, odnosno transakcijama. Što biste vi vidjeli, smatrate da su glavne prepreke u uh, rađenju razlike? Da li bi potpuno razotkrivanje podataka moglo uzrokovati bilo kakve probleme za manje države članice? gdje na godišnjoj razini takvih izravnih stranih ulaganja je mnogo manje a u nekim državama članicama možda se upravo zbog toga u potpunosti ne e, izvješćuje svim tim podacima. Hvala. E, hvala. Što se prvog pitanja tiče, odgovor je da trenutno provjeravamo s državama članicama na koji način kroz pilot studije bi bilo moguće riješiti pitanje koje ste spomenuli i načelan stav je da bi pilot studije trebale dati određene rezultate 2018. tako da bismo tada e, trebali moći ponuditi metodološki i tehnološki e, potpun odgovor. Tu bih dakle želio napraviti razliku između te dvije transakcije koje ste spomenuli. Što se Greenfield transakcija tiče? Mislim da na međunarodnoj razini to nije toliko dogovoreno, usaglašeno pitanje, tako da bismo kroz pilot studije to morali i sa svojim pandanima na međunarodnoj razini baviti se time. Kao što znate, platna bilanca temelji se na standardu IMF-a i mi, kao Europska unija, moramo svoje tehničke standarde temeljiti na međunarodnoj suradnji. A to pak znači da naravno sa svim državama članicama to moramo dogovoriti, osobito sa onima gdje postoje poteškoće, ali moramo i sa svojim partnerima e, dogovoriti se o tome, dakle u Washingtonu. Hvala vam, Debaker. Zahvaljujem, hvala i na vašem uvodu, gospodine Radermacher. Dvije teme bih načio. Prvo ste već zapravo spomenuli u uvodu i komentirali ste to u par odgovora. Dakle, činjenica da je u lipnju ove godine komisija spomenula i donijela odluku o situaciji u Valenciji i to spada unutar nove oblasti koje je komisija dobila unutar paketa šest mjera, a temelji se i naravno na vašim statističkim analizama. Dakle, prve sankcije su bile vezane u statističke prevare, ako se dobro sjećam. A pitanje na kakvim alatima trenutno radite kako biste jasno mogli razlikovati između računovodstvenih pogrešaka i prijevara. Imate li takve alate i kako tu procjenjujete što o čemu se radi? Dakle, drugo je kako provodite te same procjene i treće kojim drugim regijama ili zemljama se također bavite. Dakle, govorimo o državama članicama na nacionalnoj razini, na što detaljnije ulazite u raspravu, sve više se susreće rasprave o javno-privatnim partnerstvima, o načinu na koji lokalne općine ili regije vode svoje račune u prošlosti i to se prati mnogo pomnije nego u prošlosti. Naravno, cijeli rezultat je i nacionalna razina, ali ako ulazite u detalje možete dobre, dobar uvid dobiti u to kako stvari funkcioniraju. Drugo pitanje nije vezano uz prvo, no mislim da se tiče rasprava o politikama u mnogim državama članicama, a to je gospodarski utjecaj e, troškova na zdravstvene sustave. Postoji znatna razlika u tome kako se upravlja pojedinim zdravstvenim sustavama u državama članicama, pa je i teško prikupiti statističke podatke. Danas uz sva proračunska opterećenja mislim da prikupljanje usporedba tih podataka bi moglo pomoći u oblikovanju tih politika u pojedinim državama članicama i e, njihovom e, bavljenju troškova zdravstvene sustave. Hvala. Što se prvog pitanja tiče, do sada prijevaru i namjerno pogrešno izvješćivanje nismo razlikovali. E, I naravno čim dođe do neke takve situacije gdje je potrebno razlikovati između te dvije stvari, to je nužno učiniti. Na postupak koji smo u Valenciji primijenili također je uključivao pomoć Olafa, dakle službe protiv prijevara i tu smo bili e, ojačani jer mi statističari nismo, e, nemamo na raspolaganju proceduralne alate za provođenje istraga, tako da se ovdje radilo o tome kao da je mogući bio i slučaj prijevare sam postupak je bio prilično složen. Naravno, uvelike se oslanjamo na vrhovne revizijska tijela u državama članicama, kako u Valenciji, tako i u drugim slučajevima. Dakle, mi dobivamo informacije iz revizorskog izvješća, što je bio slučaj u Valenciji, gdje regionalno revizijsko tijelo je kritiziralo više navrata ovakvo ponašanje i to je zapravo bila početna točka. Dakle, imamo vrlo blisku suradnju sa Europskim revizorskim sudom. A Europski revizorski sud ima i svojevrsnu suradnju na nacionalnoj razini. I to je u načelu naš način rješavanja problema. Dakle, zajednički rad sa revizorima i kontrolnim tijelima u državama članicama. To je trenutno kako radimo. Što se zdravstvenog sustava tiče i kvalitete podataka tu, Moglo bi se reći da u velikom broju slučajeva pogrešnog izvješćivanja početne točke su upravo bile u zdravstvenom sustavu. To je bio slučaj u Grčkoj, to je bio slučaj u Valenciji. A postoje i drugi slučajevi. Dakle, zdravstveni sektor očito je najranjiviji sektor i najviše privlači ovakvu problematiku. Toga smo svjesni i iz tog razloga osobitu pažnju polažemo kada god posjećujemo države članice s našim inspektorima, nazovimo to tako. Dakle, upravo ukazujemo svima i sami pratimo prvenstveno zdravstveni sektor. E, Hvala. Dakle, odluka vijeća dakle, se također e, ticala ovih problema. Sven Sven Giegold, izvolite. Um, Herr Rademacher, um, willkommen hier wieder in unserem kleinen, aber... Dobrodošli na naš e, mali, ali snažan odbor imam za vas e, dva pitanja. Jedno sam vas već pitao jednom prilikom. Dakle, Europski statistički program u stavku 4.3 govori, dakle, traži od Eurostata da učini više, da uzme u obzir gospodarski doprinos socijalnog gospodarstva, da bude transparentniji. Možete nam reći što se poduzelo među vremenu kako bi se bolje popratio ovaj sektor u statistici i kako ćete ispuniti taj zahtjev. I drugo, jedan mojih, jedna od mojih omiljenih tema, Dakle, statističko nevođenje e, evidencije o pa, javno-privatnim partnerstvima. Dakle, 10. veljače ove godine sa zanimanjem sam pročitao da ste prvi put iznijeli dakle mišljenje o ovim e, takozvanim proračunima, bilancama iz sjene u Njemačkoj e, nema dakle evidencije o ovim PPP-ima. To je neprihvatljivo zato što različite regionalne regionalna tijela dakle ne znaju kako uopće to e, funkcionira, ne znaju da su donesene određene odluke, ne znaju koji su rizici s tim povezani, dakle koliko ste vi iskoristili ono što imate na raspolaganju protiv Njemačke. Njemačka se usprotivila dakle ovom statističkom bilježenju. A je to dakle neprihvatljivo za Njemačku, kako je prihvatljivo za druge zemlje koje imaju isti problem, što ćete učiniti kada je riječ o potpunoj transparentnosti ovih dakle, dakle bilanci u sjeni? Izvolite. Uh, Hvala. Započet ću sa prvim e, vašim pitanjem. Da, traži se da istražujemo ovaj sektor. Međutim, bit ću jako iskren i reći vam da je dosadašnji napredak bio ograničen zbog naših ograničenih resursa. Dakle, nismo zabilježili materijalni napredak, nismo razgovarali sa zemljama članicama o različitim pristupima. Međutim, situacija sa resursima je toliko dramatična u zemljama članicama da se ne možemo niti osigurati da se provodi ono što je zakonom propisano. I naš katalog proizvoda je pod opterećenjem i za postojeće popise. Dakle, ako sam dobro razumio, trenutno ne možete ispuniti pravne obaveze. Dakle, samo ponavljam ono što ste sada rekli, jer mislim da je to jako ozbiljno i ozbiljnije od onoga što ste vi rekli u vašem uvodnom obraćanju. kako Europski statistički program je za mene pravno obvezujući ne vidim zašto sada netko misli da je u pitanju nešto drugo, a ovo što ste vi rekli je jako dramatično, to bismo trebali jako ozbiljno shvatiti. Kao što sam rekao, mi postižemo napredak na ovom planu jedna od glavnih prepreka je da su nam potrebni osnovni statistički slojevi koji nisu propisani, dakle, na primjer, kada je riječ o anketama, dakle, to su izvori informacija, to nije dio, e, dakle, statističkog akija, dakle, to se radi dobrovoljno od strane, na razini zapravo zemalja članica, Dakle, nemamo druge komponente, trenutno istražujemo sa zemljama članicama kako to riješiti. Ovo je dio našeg paketa, za, dakle, prijedlozi za 2016. društvene ankete, dakle, integrirane europske statistike. To sada dovršavamo i tu ćete naći elemente upravo koji se bave ovim problemom. Dakle, nije da nismo aktivni po tom pitanju, ali nismo tako daleko napredovali da bismo vam sad mogli ovdje pružiti neke rezultate. Dakle, još smo u razvojnoj fazi. Bilo bi dakle zato važno od vas dobiti potporu za korištenje ovih e, anketa koje će biti dijelom dakle, takozvane e, društvenih e, odnosno zakonodavstva sa društvenim anketama. Dakle, da, u odnosu je dakle, njemačko bilježenje PPP-a. Dakle, njemačke vlasti su nam javile da svi ovi sporazumi, partnerstva, dakle, da su pokriveni. Dakle, to znači ona privatno javna partnerstva za koje, koje su poznata na nacionalnoj razini i razini regija. Da bismo riješili problem na nižoj razini, dakle na razini općina, e, Dakle, tu bi nam mogli pomoći, kao što sam prije rekao, ovi evropski računovodstveni standardi koje sam prije spomenuo, dakle, njihovu potrebu za uvođenjem. Dakle, vi želite reći da je većina ovih PPP-a, da je ona na razini općina, pa zanima me kada ćete koristiti ove instrumente koji su na raspolaganju kako bi se ovo provodili propisi. Dakle, ukoliko oni nisu pokriveni, onda dakle ova je nula koja je tamo zabilježena nije dobra. E, ne, ono što sam ja rekao je da smo od Njemačke dobili obavijest koja stoji da su PPP-i obuhvaćeni dakle da se nalaze u statistici koju provodi vlada. Less there are no PPPs municipal levels Dakle, imamo um, mogućnost da određeni PPP i dakle nisu pokriveni, vele predsjedavajući. Dakle, to je rupa u zakonu kojom ćemo se pozabaviti. Tom van Hvala vam. I moje pitanje e, se tiče privatno-javnih partnerstva. U Belgiji postoji također problem da kako se nositi s time na lokalnoj i regionalnoj razini. To je rasprava koja traje već dugo vrijeme, pa evo sada o tome raspravljamo. Moje pitanje je Dakle, kriterij koji koristi Eurostat, kojim isključuje PPP e, iz e, bilance, jesu li ovi uvjeti dovoljno jasni? Oni bi se mogli otpisati tijekom godina, zar ne? Jedno osobno pitanje. Je li problem e, takav i u drugim zemljama članicama ili je Belgija jedini slučaj dakle u kojem se im zbilježili problem sa javno-privatnim partnerstvima. Dakle, pojasnio bih da pravila koja primjenjujemo za bilježenje i e, dakle, računovodstveno bilježenje u zemljama članicama, da su pravila propisi koji su odlučeni od strane parlamenta. To je ESA, dakle, Evropski računovodstveni sustav. Dakle, ESA 2010 je upravo ono čime se povodimo. Dakle, i to primjenjujemo bez obzira na zadnju članicu, dakle, uvijek ista primjenjujemo, uvijek ista načela. I za Belgiju, imamo tu veliku gustoću i neke teškoće sa bilježenjem ppp p-a, rekao bih e, da su pravila standardna, dakle standardna računovodstvena pravila koja provodimo. To znači da ukoliko je partnerstvo sročeno na taj način da je na koncu rizik na strani vlasti, iako se donijela odluka strane vlasti, onda je to opravdano. Dakle, to veli načelo. Mnogo smo vremena uložili u objašnjenje i bolju komunikaciju, pa i tijekom ljeta održavali smo sastanke sa našim belgijskim partnerima. važno imati na umu da smo mi tek e, drugi sloj dakle, zakonodavstva, nacionalna tijela, dakle Belgijska središnja banka, Ured za statistiku, oni su u prvom redu oni s kojima belgijski partneri trebaju razgovarati, ali nama je drago kada možemo pomoći, ali još jednom naglašavam, mi smo u drugom planu investiramo sa Europskom investicijskom bankom, dakle u komunikaciju naših e, načelima i nadamo se da će se to vratiti dakle putem boljeg razumijevanja propisa i pravnih načela. Thank you, Nina Hvala, Nina Gill, izvolite. Uh, Hvala. Hvala vam na izlaganju potrebne su dakle odluke koje se temelje na e, dokazima, to bi nam pomoglo kao zakonodavcima, to bi nam pomoglo da se bolje nosimo sa izazovima. Međutim, problem je dobiti informacije na vrijeme. Dakle, kada pogledamo izbjegličku krizu, jedno od glavnih pitanja kojim se bavimo je dobiti precizne informacije, a to može biti teško. Kada pogledate vlastite procjene, vi ste spomenuli da je došlo oko 750 tisuća migranata ove godine. Međutim, nejasna je situacija zato što ste koristili kriterije bilježenja onih ljudi koji su zatražili azil. Međutim, imamo velik broj ljudi koji to nisu učinili, a i oni su stigli Dakle, s obzirom na političku važnost ovog podatka koji bi trebao biti važan, kako dobiti kriterije po kojima bismo rekli ove brojke su točne i na njih se možemo osloniti. Jer cijena loših informacija može biti jako skupa. Dolazim iz Velike Britanije, to može značiti i određene implikacije za referendum koji će se održati kod nas. Dakle, možemo li dobiti točne informacije u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju u odnosu na ono koje su ekonomske implikacije, dakle, broja izbjeglica u odnosu na tržište rada, nacionalno tržište rada, dakle, sustav socijalne skrbi i tako dalje. Posebno pitanje jest ono vezano uz objavu naših statističkih podataka tvrdi se da se ne vodi dovoljno računa o regionalnim razlikama. Kod nas recimo postoje velike razlike između Londona i ostatka zemlje. Kako ove regionalne razlike mogu biti nešto što će se naći zastupljeno u vašim publikacijama? Hvala lijepa. Počet ću sa vašim prvim pitanjem koje je jako teško. Kao što znamo ovo pitanje izbjeglica je nešto što se razvija na vrlo dinamičan način tijekom prošlih mjeseci. To je nešto što nismo mogli redvidjeti u našem relativno sporom stroju. ma ono što možemo ponuditi kada je riječ o broju izbjeglica jesu konkretne informacije o migracijama, mobilnosti na tržištu rada i izbjeglicama kao podatku koji bilježe Frontex i ostala tijela, dakle, kao poput mm, oni koji bilježe zahtjeve za azilom. Ali nikada nećemo znati točan broj tražitelja azila ukoliko ne baratamo točnim podacima. Dakle, sada možemo reći dakle, da imamo najveći vremenski odmak od tri mjeseca u raspolaganju službenim podacima. Ako to je već vrlo dobra procjena stanja. Što se tiče ekonomskih implikacija na tržište rada i tako dalje, tu Ko surađujemo sa kolegama iz uprava HOME, dakle Employment komisiji, to su oni koji raspolažu analitičkim instrumentima i tu bih htio razdvojiti činjenice od statistika, dakle tu su modeli na osnovu koji se kalkulira politička implikacija, dakle tu imamo komisijine službe koje se bave tom vrstom podataka. Kad je riječ o regionalnim razlikama, usko surađujemo sa općom upravom regiju. Ne znam jeste li vidjeli našu publikaciju, našu godišnju publikaciju. Dakle, podjela po regijama kada je riječ o tržištu rada i sličnim podacima je nešto što je već dosta uznapredovalo. Međutim, ono što sada pokušavamo raditi jest e, ubrzati stvari, naočito kad je riječ o socijalnim pokazateljima i imati bolju podjelu po regijama, dakle tu kombiniramo statistiku sa geografskim podacima i na taj način poboljšavamo modele procjene koje koristimo. To je ono što trenutno poduzimamo, dakle, želimo e, dakle, izdvojiti ove socijalne pokazatelje uz e, one ekonomske. Hvala, Brian Hayes. Hvala vam. Hvala vam kolegi iz Eurostata što je ovdje, imam doista su, suosjećam s njim s obzirom na težak posao koji obavljaju vezano u statistike koje izdaju, te statistike moraju biti neovisne i vi u tome igrate vrlo važnu ulogu, to priznajem. Zanima pitanje revizije odnosno stručne revizije, 26 preporuka koje su izdane u ožujku. Zanima me koja je sada situacija s njima, dakle, po zemljama, članicama. Vidite što je, kakva je situacija, vi to imenujete i što, kako onda pratite razvoj situacije. Dakle, kada je tu različit standard u pitanju, kako se to poboljšava. Drugo, imamo li konačan popis razlika koje se odnose na evropske statističke informacije, načine dobivanja informacija i ono što se prikuplja na razini zemlja članica. Na primjer, projekcije broja stanovnika, imamo još uvijek razlike između statistika, odnosno razlika metodologije između Euros kandidata iz zemalja članica. Imate li listu? Pretpostavljam da imate. Mogu li je dobiti da vidim točno koje su razlike? Dakle, neka gospodarstva su također više fokusirana na izvoz. Ako ne možete, izvoz, ako ne možete to iskalkulirati, onda ne znate niti nemate točne podatke niti o BDP-u. Pa me zanima koja je jasna definicija toga. Potom imamo li zajednički standard definicije gospodarstva u sjeni, odnosno odnosno sive ekonomije. Dakle, kakva je situacija sa 28 zemalja članica? Još uvijek postoji problem s tim kako to računati, kako to računati, dakle, u brojke koje se tiču nacionalnih pokazatelja. Hvala lijepa. Um, uh, Hvala na ovim pitanjima. Za početak e, ove stručne revizije i 26 preporuke za Irsku i hoće li biti neki slijed toga da hoće što se tiče e, stručne revizije, taj e, kasnije praćenje, to radimo mi u Eurostatu. A sljedeće godine ćemo sažeto izvješće koje će biti prosljeđeno u veljači u Europski statistički ured, a poslaćemo ga vama u Irsku i u vijeće. Mi, kao i kolege u državama članicama, opredijelili smo se za to da kasnije pratimo te podatke. Što se preporuka tiče, naravno imate različite vrste preporuka, one koje su više ili manje važne. Preporuke vezane za pravne obaveze, na primjer provedba uredbe 223. To je nešto što ćemo puno pomnije pratiti i tu ćemo biti puno stroži nego neke manje bitne preporuke čije je cilj da se poboljša kvaliteta. Dakle, napravio bi razliku između nekih pravnih zakonodavnih e, preporuka i onih koji se odnose s druge strane na najbolje prakse. A e, mi sve to pratimo, to su neki e, minimalni standardi. Što se tiče zajedničkih standarda o tome kakav je mogući razvoj stanovništva. E, postoje razlike između načina e, koji mi to izrađujemo u Irskoj i u, Eurostatu i one koje vi izrađujete u Irskoj. Postoji prijedlog da to radimo svake godine i da to radimo koristeći zajedničke norme i smjernice, baš kao i za sva druga područja na kojima radimo. To, međutim, znači da nećemo nužno imati e, jednoglasnu e, odluku. Možda će se Irska odlučiti za neku drugu vrstu metoda projekcije stanovništva, dok ćemo se mi odlučiti za neku o kojoj se dogovorila većina europskih zemalja. Dakle, putem uobičajenog načina koji se to radi u Europi. E, što se tiče sive ekonomije, ovo pitanje koje ste vi postavili je pitanje koje redovito se postavlja. Mogu ponoviti ono što sam rekao prošli puta. Mi možemo to istražiti, to je zaista tjesno vezano za ono što se nazivaju ilegalne aktivnosti. To su e, granični slučajevi onih transakcija koje možemo analizirati i mjeriti i onih koje ne možemo analizirati i mjerati. A ako se radi o ilegalnim transakcijama, tu koristimo neku vrstu standarda metodologije. Tako smo se dogovorili prošle godine. To je bilo važno po pitanju bruto nacionalnog dohotka. E, prošle godine došlo je do povike kada su nove norme uzrokovale više e, podatke, odnosno veće stope bruto nacionalnog dohotka. Hvala lijepa. A sada Tibor Dani ima riječ. Hvala. Imam e, dva pitanja S obzirom e, na to da ste se neistravno osvrnuli na ovo o čemu ja želim govoriti. E, statistički podaci o radu, moram reći da zaista e, teško mogu objasniti mojim biračima i općenito Mađarima kako se izračunavaju različiti radni sati i dani i kada se to smatra punim zaposlenjem. Znam da su norme i standardi različiti, ali e, teško je zamisliti da je netko u punom zaposlenju ako on e, nije. Kao na primjer E, ugovori o radu e, bez satnice, bez broja radnih sati kao što postoje u nekim zemljama. Dakle, e, to je nešto što me prvo zanima. A drugo, Mađarski statistički zavod je odbio da napravi podatke o siromaštvu. Drugim riječima, Mađari ne mogu ništa saznati o razini siromaštva u našoj zemlji. A država nudi ugovore u radu od otprilike i plaća ih oko 150 eura mjesečno, što je sramotno za takvu vrstu e, ugovora koje se izdaju od strane države e, i to je stvarno sramotno za Orbanovu vladu. Hvala lijepa. Ove statistike o tržištu rada. Kad sam još radio za Njemački statistički zavod, čuo sam da su definicije jako različite od onoga što E, prosječan čovjek podrazumijeva. Nažalost, radi se o međunarodnim standardima međunarodne organizacije rada koje mi primjenjujemo, nažalost. Dakle, mi ovdje primjenjujemo standarde što ih je su na međunarodnoj razini. Međutim, jako puno truda ulažemo kako bismo dodali dodatne informacije na osnovu kojih može se nekako e, spojiti ono što je statistička norma i ono što je uobičajena percepcija. Sjećam se kada je uveden euro da mi je žena rekla to što mjeriš je totalno apsurdno jer ja znam da je inflacija puno veća e, s obzirom na to koliko novca mi preostane. Dakle, neke stvari e, možete bolje pojmiti koristeći naše dodatne informacije. Primjerice, prije nekoliko tjedana po prvi puta smo objavili dolazak i odlazak s tržišta rada različitih kategorija. Zaposleni, nezaposlenih, oni koji traže posao i oni koji ga ne traže. Ako se to e, prouči, onda možete dobiti objašnjenja za mnoge strukturne promjene. Međutim, zaista vam stavljam na raspolaganje našu službe koji vam mogu pomoći. Dakle, osim proizvoda nudimo i usluge. E, drugo je pitanje o siromaštvu. To je teško pitanje kako iz relativnog siromaštva e, doći do podataka o e, podjeli bogatstava ili manjeg e, i većeg siromaštva. Što mi predlažemo da zajedno s državama članicama, uključujući i Mađarskom, da dođemo do statističkih podataka u usporedivoj e, e, uspoređivanju onog što ljudi posjeduju usporedivog bogatstva, što će biti mnogo preciznije. Hvala. Marko Vali. Hvala lijepa. Moje pitanje je direktno. Statistički podaci koje se prikupljaju za cijelu Europu, pa onda za pojedinu ne države, e, tu se mogu usporediti određene ekonomske politike, fiskalne politike ili monetarne politike. E, Zašto? Zato što ako se vidi neki pozitivni znak ili u odnosu na priješnji negativni, onda ljudi misle da se situacija poboljšava. Moje pitanje je kako se možemo pouzdati u statističke podatke koji se tako mijenjaju. Na primjer, EZO 2010. godine kada e, se e, u njega unijelo E, sve što je bilo vezano za sivu ekonomiju. Ili statistički podaci o inflaciji prema Lisabonskom ugovoru. Ono što želim pitati, ne postoje li rizik nekakvog statističkog dopinga, naime da se e, na neki način e, napravi doping takve ekonomske i fiskalne politike. Pa taj statistički doping moramo reći da smo mi agencija za borbu protiv dopinga e, kad se radi o statistici. To je naša uloga. Međutim, kad god e, koristite statistike da bi na osnovi njih donosili odgovore, onda e, počinjete primjenjivati Goodhouse-ov zakon. Jedan je britanski E, ekonomist Goodhart rekao da u trenutku kada počnete koristiti neki statistički podatak za donošenje odluka, on prestaje biti dobar. E, dakle, vlade su odlučile ojačati e, same institucije. Ja želim uvjeriti da je europski statistički sustav najbolji, e, najjači sustav koji možete očekivati na tom planu. Na početku i na kraju svega što radimo jest zapravo povjerenje u europske statistike. Hvala gospođa Maletić. Hvala lijepa. Vi ste govorili puno o pouzdanosti statističkih podataka, međutim, e, želim još jednom potvrditi sam postupak. Rekli se da ako sumnjate na to da statistički podaci iz neke zemlje nisu pouzdani, možete tražiti od državnih vlasti da naprave reviziju i možete tražiti i OLAF da to e, istraži. Kada to radite, da li vi Nacionalni statistički zavod obavijestite o tome, da li oni vama šalju obavijest o reviziji ili se sve radi na nacionalnoj razini. Isto tako uoče li oni neku nepravilnost, da li oni to šalju državnom odvjetništvu i tako dalje. To je prvo pitanje. A moje drugo pitanje više je stručne prirode. Naime, o podacima koji vi i Europska središnja banka tražite. Znam da vaše dvije ustanove surađuju, međutim, u praksi još uvijek nam se čini da Europska središnja banka i Eurostat traže vrlo slične podatke od nacionalnih vlasti. Namjeravate li uspostaviti sa ECB-om, središnjom bankom dijalog i tražite usklađivanje informacija o nacionalnim urezima i, nacionalnim bankama e, i e, kako biste tu povećali teret izvješćivanja. I isto tako postoji još jedan dosje koji još uvijek čeka da ga se obradi na vijeću. U Europskom parlamentu smo u prvom čitanju e, za e, e, informacije o makroekonomskim nepravilnostima i tom postupku. Možete li nam reći, ako imate informacije informacije, što još uvijek čeka na vijeću? E, Mislim da vam mogu brzo odgovoriti što se tiče nacionalnih vlasti kada se radi o reviziji. Objasnit ću vam jednostavno što se dogodilo u Španjolskom. Jedan e, na nas je revizija, jedne revizije nas je zapravo e, ponukalo da nešto napravimo jer nam se činilo da nešto nije u redu. Radilo se o situaciji u Valenciji. Mi smo odmah kontaktirali nacionalne vlasti i pokušali smo zajedno s njima rješavati problem i dobiti neku vrstu e, početnog pregleda problema, ali uz pomoć nacionalnih vlasti. Dakle, to nije e, nešto e, što je tako zakonski određeno, već je to naš interna odluka naše ustanove da na intenzivan način surađujemo tako. Međutim, to ne stoji ni u jednom zakonskom propisu, to nije primjerice delegirani akt. Drugo pitanje odnosilo se na suradnju sa Europskom središnjom bankom. E, pa reći ću vam sljedeće. E, postoji određena e, količina stečevine o, koje odlučuju parlament i vijeće. Radi se otprilike 200 pravnih akata. E, svi oni su načinjeni tako da države članice moraju dati statističke podatke Europskoj uniji. A država članica odlučuje tko što radi, to je subsidijarnost neke države članice odlučuju da platnu bilancu izračunavaju banke, a druge da to radi nacionalni e, državni zavod za statistiku. Međutim, ono što je važno jest e, zakonodavstvo Europske unije koje nema za rezultat dupliciranje rada. Dakle, mi kažemo da mi u Eurostatu imamo samo jedan stup statistike, a to je, e, se temelji na europskim ugovorima na članku 338. Ali središnje banke onda e, postaju odgovorne ako i tako to odredi država. Što se tiče makroekonomskih neuravnoteženosti, da, imate pravo, radi se o Odiseju koji je nekako na čekanju, zato što se nije uspio promostiti problem koji sam ukratko objasnio, a to naročito kada se radi o situacijama kad neka nacionalna banka mora izračunati nacionalne pokazatelje. U osnovi mi iz Eurostata bismo trebali provjeriti ispravnost podataka, ali tu smo u neslaganju s Europskom središnjom bankom. Zato što čak i ako se donese odluka na nacionalnoj razini, e, mi, Europska središnja banka, naglašavamo neovisnost nacionalne središnje banke. I e, tu Eurostat ne može puno toga promijeniti. I zato smo stvorili neku vrstu E, revizijskog manjka, revizijske praznine i želimo to nekako riješiti između Eurostata i Europske središnje banke. Hvala lijepa i posljednje pitanje ću postaviti ja sam. No prije toga molimo vas da učinite sve što možete da e, sa komisijom e, riješite e, problem e, ICP-a, ali kao što znate, bilo je pokušaja da se to riješi. Eto, vas zapravo više molim da nešto poduzmete da se to riješi. A što se mojih pitanja tiče, što se tiče makroekonomske Eh, neuravnoteženosti. Spomenuli ste čitav niz načela i smjernica koji mogu poslužiti za neko rješenje. Da li već sada znate da postoji neka vrsta eh, mogućnosti da dođe do eh, izmjene situacije na vijeću, da se nešto tamo pokrene. I drugo, znate da se u makroekonomskoj perspektivi ponekada nalazimo u situaciji da je mjerenje strukturnog deficita ponekad teško učiniti, teško ga je definirati, to je političko i ekonomsko pitanje, međutim ima sa sobom i statističke implikacije i to više metodološke prirode nego sa stanovišta ekonomskih politika. E, treba naći objektivan način za mjerenje jednog tako važnog pokazatelja u europskom zakonodavstvu. Hvala vam što se acp p-a tiče. Slažem se, dogovorili smo da to nije toliko značajno pitanje da bismo trebali e, još preći preostalih nekoliko milimetara do cilja. Što se mp p-a tiče, postoji pozitivan utjecaj, odnosno povratne informacije iz Frankfurta, da bi to mogli riješiti njihov problem. Mi smo razgovarali sa nadolazećim nizozemskim predsjedništvom koji su započeli razmatrati to. No vidjet ćemo što će se dogoditi. Najveći problem rekao bih da je sukob, nazovimo to tako, između novisnosti, banaka i statističkih podataka. Dakle, nadam se da ćemo tu uspjeti pronaći smisleno rješenje za to pitanje. Što se strukturnog deficita tiče? Nakon što smo prošli puta o ovome raspravljali, doista smo se time pozabavili, no naš je zaključak da kao Eurostat ne bismo to trebali učiniti jer postoje dvije komponente e, koje uobičajeno ne spadaju u djelokrug našeg djelovanja. A to je da bismo trebali e, ekonomski monetarni model upotrebiti i drugo da bismo trebali odlučiti o onim iznimnim slučajevima. I obje stvari su nas navele na zaključak da je bolje da to ostane strani Ekofina nego e, Eurostata. Hvala vam, mislim da smo dobro uspjeli reforme dovršiti iz drugih razloga, ali toga što imamo strukturni dijalog koji je vrlo intenzivan i radujemo se nastavku našeg službenog dijaloga kao i zakonodavne suradnje kako bismo Europi mogli dati kvalitetne pouzdane statistike. Uh, five minutes suspensions and then... Pet minutna pauza prije glasanja. Dear colleagues, uh, let's start our... Poštovani kolege, započinjemo polako sa glasanjem. Kao što znate, jutro smo odobrili dnevni red, tako da glasanje izvješću ECB-a je odgođenje, pa samo glasamo o izvješću Lange, godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja. Možemo li probno glasanje napraviti? Glasanje je otvoreno. liberal vidim, glasačka kartica mu tek dolazi, no morat ćemo ga ručno priračunati koliko liberala imamo, osim ako ih već nema previše. Pet, dobro. Ne, ne, nisam insinuirao ništa. No, nije moguće provjeriti nije bilo. Počnimo sa glasanjem. Izvješće Langen. Amandman 42. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. 43 za. Protiv. Usvojeno. Imko 20 za. Protiv. Provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Is rejected. Uh, Odbijeno je kompromis A. Moramo li glasati? Dobro. Glasamo u izvornom tekstu, stavku 2. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Kompromis A u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. Drugi dio za? protiv. Provjerimo, drugi dio, glasanje je otvoreno. Mislim da je usvojeno, no. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Još jedan glas od vas, dobro. Drugi dio amandman 48, tko je za? protiv, odbijeno. 49 za, protiv, odbijeno. Kompromis B za, protiv, usvojeno. Kompromis C za, u dva dijela, prvi dio za, protiv, usvojeno. Drugi dio za, protiv, usvojeno. Amandman 167 Mm. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 168 za. Protiv. Suzdržani. FDD nisam vidio. Provjerit ćemo elektronički. Glasanje otvoreno. Molimo, dignite ruke jasno. Glasanje je zatvoreno, odbijeno. Odbijeno jer još imamo jedan glas ekstra, dakle jedan broj za i protiv, odnosno odbijeno je. 9, tko je za? Protiv. Elektronička provjera. Glasanje zatvoreno. 160, 170 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno, ako se ne varam. No, ukoliko želite, provjerit ćemo. 171. Dakle, rekao sam da mislim da je odbijeno, no naravno ako netko traži provjeru. 171 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis D za protiv suzdržani usvojeno. 71 za protiv suzdržani usvojeno. 73 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis E za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 81 za protiv suzdržani Usvojeno, amandman 83 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički 83. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Dobro, i vi imate svoju glasačku karticu. Amandman 84 za, protiv, suzdržani, Glasanje je otvoreno elektronički. Usvojeno. Osmdeset pet za, protiv, suzdržani, Osvojeno. 86 za. Osamdeset šest za, protiv, suzdržan usvojeno. Osamdeset sedam za, protiv, provjerimo osamdeset sedam. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno 88 za. Protiv. Provjerimo 88. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 89 za, protiv suzdržani usvojeno, 90 za, protiv suzdržani usvojeno, Imko 10, želite li provjeriti elektronički 90, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. Imko 10 u dva dijela, prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za? Protiv, suzdržani, usvojeno Odbijeno, provjerit ćemo glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Imko 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 18 za, protiv suzdržani, usvojeno. Imko 22 za, protiv suzdržani, usvojeno. Imko 23 za, protiv suzdržani, usvojeno. Imko 25 za, protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 92 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 95 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3, INTA za, protiv, suzdržani, usvojeno. INTA 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 101 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 102 za, protiv, provjerimo elektronički 102 Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 103 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis G u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis H za protiv suzdržani usvojeno. 112 za protiv suzdržani odbijeno, 113 za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis i za, protiv, suzdržani, usvojeno, 119 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 120 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 121 za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis je za, protiv, u dva dijela. Prvi dio kompromisije za, protiv, suzdržanje usvojeno. Drugi dio za, protiv. Drugi dio... Dakle, prvi dio kaže to examine in detail Google's nominal market opposition and direct bookings. Drugi dio je bez tog. Drugi dio je sa tim. Prvi dio je bez tog izraza. Dakle, već smo glasali u prvom dijelu, tako da... Drugi dio za protiv suzdržani provjerimo. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 130 za protiv, suzdržan. usvojeno, 132 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, no pokažite jasnije ruke, molim vas, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 135 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 136 za, protiv, odbijeno, no provjerit ćemo. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 137 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 138 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Glasanje je zatvoreno usvojeno 139 za protiv suzdržani provjerimo glasanje je zatvoreno usvojeno 141 za protiv suzdržani odbijeno 142 za protiv suzdržani usvojeno, 143 za, protiv, suzdržani, odbijeno, kompromis K za, protiv, suzdržani, osvojeno, kompromis L za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis M u dva dijela. Prvi dio za prvi dio bez riječi in isolated remote or outlying regions and islands Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 155 za, protiv, provjerimo. Glasanje je zatvoreno odbijeno 156 za protiv suzdržani Mislim da je odbijeno izborni tekst za protiv suzdržani usvojeno 157 za protiv suzdržani usvojeno 158 za protiv suzdržani usvojeno odbijeno, 159 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 150, 160 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 161 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 162 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 163 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, 163 Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Sto četiri za protiv suzdržani. Provjerimo elektronički 164. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 166 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis M za protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 176 za protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman 180 za protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis O za protiv. Suzdržani usvojeno. 181 za protiv. Suzdržani odbijeno. Imko 7 za protiv suzdržani provjerimo Imko 7. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 187 za protiv provjerimo 87 glasanje je otvoreno Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis P za protiv. Suzdržani. Usvojeno. 190 za protiv. Suzdržani. Odbijeno. 192 za protiv. Suzdržani. Odbijeno. 193 za protiv. Suzdržani odbijeno, 194 za, protiv, suzdržani, odbijeno, kompromis kve u dva dijela prvi dio, za, protiv, suzdržani. Provjerimo prvi dio, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Otvaramo glasanje. Zatvoreno. Usvojeno drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Ne vidim jasne ruke. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 204 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis R za. Prva dva dijela. Prvi dio za. Protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio za. Protiv suzdržani usvojeno. Amandman 206 za. Protiv suzdržani usvojeno Provjerimo. 206. Vote is closed. Adopted. 208 in... 208 za protiv suzdržani odbijeno. 210 za protiv suzdržani. Provjerimo. 210 glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 212 za protiv suzdržani. Provjerimo. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 214 za protiv suzdržani. Provjerimo. Vote is closed. Adopted. Usvojeno. Kompromis S koji je za protiv suzdržani usvojeno. 225 za protiv suzdržani usvojeno. 226 za protiv suzdržani odbijeno. 227 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis T u tri dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio provjerimo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Treći dio za I think it's a right of colleagues not to vote. I mean, I... Ne pravo kolega da ne glasaju. Dakle, treći dio za, protiv, suzdržani. Provjerimo treći dio. Vote is closed is adopted. Usvojeno. Amandman 238. 207. Tko je za? Protiv? su Suzdržani? Usvojeno. 238. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis u nekoliko dijelova. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Treći dio, ne znam zašto ti piše prvi dio, treći dio. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šesti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sedmi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 251, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 252 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 253 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 254 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerimo, dakle, 254, otvaram glasanje. Was in favor, sorry. That's So is rejected. Odbijeno. Kompromis V sa usmenim amandmanom. Da dakle, glasujemo o ovom amandman, da dakle, ga promjena riječi strict by prohibit. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Apologies. I follow you, Eliza. Vote is closed. Is rejected. Odbijeno. Dakle, kompromis, dakle, bez usmenog amandmana, koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 262, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 263, za, protiv, Provjerimo 263. Vote is closed. Is adopted. Usvojeno. Kompromis P. Uz usmeni amandman zelenih. Dakle, duplo V. Dodaje se, dakle, usmeni amandman. Dakle, prvo glasujemo o usmenom amandmanu. Tko je za? Za? Protiv? Provjerimo. Usvojeno. Kompromis, dakle, sa usmenim amandmanom. Ko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 271, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 272, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Adopted, but vote is closed, is adopted. Usvojeno 274 za, protiv,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 protiv, suzdržani, usvojeno. 280 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 1. Želite glasovati u bloku? Dobro, dakle, ne. Dobro, jedan po jedan. Inta 1, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Inta 5, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Inta 6, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Inta 7, za, protiv, suzdržan, usvojeno. 8, za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9, za, protiv, suzdržan, usvojeno. 10, za protiv suzdržani usvojeno, 11 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis Y za protiv suzdržani usvojeno, amandman 96 za protiv suzdržani odbijeno, 97 za protiv suzdržani mm, mislim da odbijeno, ali Dakle, glasujmo, provjerimo. Vote is closed. Is rejected. Odbijeno. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 99. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjerimo. suggest. Vote is closed. Reject. Odbijeno. Sto šezdeset pet. Dakle, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržan i usvojeno. Drugi dio, za, protiv. Provjerimo drugi dio. Is rejected. Odbijeno. 281 za protiv. Imamo 281. Vote is closed. Is rejected. Odbijeno. 282 za protiv suzdržani odbijeno. Možemo glasati u bloku ako se svi slažete. Dobro, onda od 283 do 286. Tko je za? Protiv. Provjerimo. Rejected, but we say majority. Now I saw EFTD more active. Vote is closed. Now is adopted. Usvojeno. 287. 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 288. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Provjerimo. Vote is closed. Usvojeno. Kompromis Z. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AA. Tko je za? Kompromis AA. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 299 za, protiv, Provjerimo. Vote is open. Vote is closed. A draw. Rejected. Odbijeno. 300. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Izvorni tekst za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 301 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 302 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 303 i 304, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. That is close. Yes. Adopted 305. Uh, Usvojeno 305. ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 306. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 307. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodne izjave je prva, tko je za, protiv, uzdraženi, usvojeno. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Izvorni tekst, tko je za, protiv, uzdraženi, usvojeno. Amandman 2, tko je za, protiv, provjerimo. Amandman 2. Vote is Rejected.